Uh, Buenas tardes, Dobar dan. možemo li, molim vas, početi? Dobrodošli e, natrag na ovu raspravu. Drago mi je da su s nama zastupnici iz nacionalnih parlamenta te iz Europskog parlamenta počešćeni smo da na trećem panelu danas na ovoj zajedničkoj sjednici odbora prisustvuje i e, gospođa Vivian Redding koja je e, zadužena za pravosuđe, temeljna prava i građanstvo. I to su sve područja koja mi pokrivamo u radu odbora LIBE. Počet ćemo sa povjerenicom Reding. Ona će nam predstaviti buduće prioritete E, razvoja štokolskom razdoblja, koji je usvojen zapravo još 2009. pod, švedskom, pod švedskim predsjedništvom. Sljedećih 15 minuta dakle ćemo čuti izlaganje e, potpredsjednice komisije. Nakon toga imat ćemo jedno kratko e, razdoblje predviđeno za pitanje i odgovore, tako da pripremite se za to a sa mnom je tu i gospodin Virvidakis koji predstavlja grčko predstavništvo. Povjerenice Reding, hvala vam što ste došli i imate riječ. Hvala vam. Predsjedniče, želim dobar dan svim kolegama iz nacionalnih parlamenta. Htjela bih vam reći da na samom ulazu imate cijeli popis tema. Možete to pogledati i tu jasno piše što je učinjeno u području prava u proteklih četiri i pol godine. Vjerojatno znate da sa Lisabonskim ugovorom po prvi puta je ovlast dana komisiji, dakle ovlast u području pravosuđa. Ja sam to preuzela u svoje ruke kako bih pokrenula stvari i u međuvremenu i toliko zakona nakon toga uspjeli smo stvoriti područje pravosuđa u Europi. Vjerojatno znate da je ovo jedna posebna godina, zato što sve one teme koje su prethodile Lisabonskom ugovoru i o kojima je odlučivano jednoglasno od strane zemalja članica, bez sudjelovanja i intervencije Europskog parlamenta i bez mogućnosti da odbor intervenira ili Europski sud sve te teme će biti lisabonizirane, tako mi to zovemo, i to u prosincu 2014. To znači da će automatski postati direktive. Ovaj međuparlamentarni sastanak se održava u idealnom trenutku zato što je prije tjedan dana komisija izdala priopćenje o prioritetima za budućnost politika vezanih uz pravosuđe Europske unije i naše priopćenje je zapravo jedan doprinos sveopćoj e, raspravi, uključujući nacionalne parlamente, dovršavaju se rasprave, zapravo nadopunjavaju se rasprave u vijeću i u ostalim institucijama, za koje sam sigurna da, da znate. Prije dva tjedna je vijeće za pravosuđe u Briselu, održano je vijeće za pravosuđe u Briselu, pozvala sam sve ministre, e, raspravili smo sve što je bilo na stolu i rekla im da o tome razgovaraju sa svojim nacionalnim parlamentima, zato što u ovom području nacionalni parlamenti imaju jako puno nadležnosti i jako puno toga za reći. I stoga je potrebna uska suradnja između ministara koji dolaze u Brisel i donose odluke i nacionalnih parlamenta. Politika pravosuđa je bliska građanima, ima direktan učinak na njihove svakodnevne živote i zato, i zato vi imate ključnu ulogu u tom procesu. I zbog toga sam posebice zahvalna predsjedniku Lopesu Aguilaru što me pozvao danas da vam se obratim na ovom sastanku. Da počnemo sa izazovima koji su pred nama. Učinjeno je jako puno napretka i o tome možete pročitati u ovim dokumentima koje sam vam poslala. No, unatoč tome još je i puno posla pred nama. Identificirali smo tri glavna izazova: pravosuđe, mobilnost i rast. Zapravo povjerenje. Povjerenje je zapravo temelj cjelokupnog sustava. I vidite da sve odluke koje su donesene i koje su u statutornim knjigama, da ovdje ne govorimo o promjenama pravosudnih sustava u vašim zemljama. Ovdje govorimo o izgradnji mostova između tih pravosudnih sustava koji će nastaviti postojati. I kako bismo mogli zajedno raditi, potrebno nam je povjerenje. A povjerenje se ne može nametnuti. Ne možemo usvojiti europsku direktivu i reći da će se naša pravosudna tijela vjerovati. Ne. Do toga moraju doći sami. Dakle, jedna država mora vjerovati pravosudnom sustavu druge države, države susjeda. A to uključuje dakle jačanje tog povjerenja. Moramo osigurati da građani u potpunosti vjeruju sucima i njihovim odlukama, bez obzira iz koje zemlje dolaze. Biće sve više takvih odluka. Odluka koja će se donositi na multilateralni način i koja će se ticati i građana i poslovne zajednice, a to je povezano sa mobilnošću građana. Znate i da građani i, i poslovljaci moraju moći e, iskoristiti mogućnost koja je dana ugovorom da se slobodno kreću Europom. No vrlo često se događa da još uvijek postoje barijere na nacionalnim granicama. Tako da zamislite samo, sjetite se svih onih građana koji putuju zbog turizma, koji, koji studiraju, koji rade u susjednoj zemlji, oni se još uvijek suočavaju sa jako puno praktičnih i pravnih poteškoća kada pokušavaju uh, uživati u svojim pravima i morali bismo više učiniti da te prepreke uklonimo. I treći element je rast. Kada sam ja preuzela ovaj posao, ja sam pripremila ovaj, ovo posebno poglavlje, dakle uh, pravosuđe za rast i gledali su me kao što to znači. Pravosuđe su prava, to nije rast, ali je, ja smatram da stvarno je. Cijelo pitanje građanskih, trgovinskih, administrativnog pravosuđa, to je sve i tekako povezano sa rastom, jer ako to ne funkcionira, to će spriječiti naše tvrtke u njihovim nastojanjima da se bave prekograničnim e, poslovima. I općenito će naškoditi njihovom poslovanju. Tako da moramo na tome raditi kako bismo uspjeli potpuno otvoriti tržište našim tvrtkama. Naše tvrtke moraju biti sigurne da imamo sigurno i pouzdano pravosuđe, da će dobiti odluku kada ta odluka mora biti donesena. Tako da i ulagači mogu biti sigurni da imaju pravnu sigurnost. Što nam je potrebno da bismo imali ta tri izazova? da se ojačaju, da im se da odgovor. Sigurno e, ne moraju učiniti ono što su učinili, što sam ja radila u protekle četiri pol godine. Ja sam morala pripremiti zakone, a sada zakone imamo i moramo ih e, ojačati, moramo kodificirati, nadopuniti ih. Prvo, konsolidacija. I iz vašeg iskustva u zemljama članicama, znate da pisanje zakona i provedba zakona u realnom životu, da su te dvije stvari potpuno drugačije. I kako bismo ojačali učinkovitost ovoga što imamo, dakle ti se zakoni moraju usvojiti, moraju se transponirati i moraju se pravilno provoditi. Da bi se to moglo učiniti treba nam bolje korištenje informacijske e, tehnologije te vanjskudskih postupaka. Trebaju nam e, mehanizmi odštete koji su brzi. Treba nam više suradnje između administracija i e, pravnika. I jedan od neophodnih stvari za to je obuka. I to je nešto što sam na što sam se prvo koncentrirala, a to je povezano s povjerenjem. Morate znati što radi vaš susjed i tko je vaš susjed. Morate znati vašeg susjeda kao osobu. Ako se suci poznaju, oni se moraju poznavati, kao što moraju poznavati i sustav susjeda. Tako da 35 novih programa, financijskih programa će biti posvećeni pravosudnoj obuci. E, pravosudna obuka je značajno porasla u protekle tri godine i to je jako dobro, no to nije dovoljno, to još uvijek nije dovoljno. Tako da i dalje moramo inzistirati na tome, tako da oko 50% sudaca i tužitelja prođu kroz takve programe obuke. Na kraju ta brojka mora narasti do 100%. Tako da još uvijek imamo puno prostora za manevr i jako je važno da naši stručnjaci dobro znaju zakone susjeda, europske zakone i da znaju i osobe koje sjede na tim mjestima u susjednim zemljama. Drugi element je kodifikacija. Morat ćemo istražiti potrebu za kodifikacijom u određenim dijelovima postojećeg zakonodavstva Europske unije u e, području mm, pravosuđa svi relevantni slučajevi E, sudske prakse e, suda Europske unije. Dakle, ne trebate biti geni da se to sve okupi na jedno mjesto, ali morate imati jedno mjesto gdje ćete imati nacionalne, europske propise te e, odluke sudova. Jer na taj način ćete imati opći pregled, dakle jednu veću sliku onoga što radite. I budući da pravosuđe je vrlo dinamično područje, treba smisliti i dodatne inicijative već na postojeće instrumente. Sad ne mogu reći koje će to biti, to će nam pokazati vrijeme. Pravosuđe za rast, tam je ideja pala na glavu, pala na pamet, samo zato što smo imali, jer nam se dogodila kriza i morali smo smisliti što učiniti, na koji način pomoći našim tvrtkama da posluju, dakle, inozemno. Tako da svaki puta ćemo morati pažljivo analizirati postoji li određena potreba i postoji li dodana vrijednost tim dodatnim inicijativama. I naravno uvijek ćemo morati uzeti u obzir, to ću barem ja učiniti, ne znam tko će i što će činiti moj nasljednik, ali dakle uvijek moramo imati na umu e, različitost naših pravnih sustava i pravnih tradicija. Jer to ne želimo mijenjati, to želimo zadržati, ali moramo povezati sustave koji su različiti. Još uvijek se sjećam bolje o nasljedstvu, o javnim, te dogovor s javnim bilježnicima. To je bio vrlo eh, različiti sustav i trebalo je to uskladiti kako bi oni mogli eh, raditi i pomoći građanima. Tako da to su stvari kojima ćemo se morati baviti u budućnosti i veselim se i rezoluciji koju će Europski parlament usvojiti u sljedećih nekoliko tjedana uz vaše doprinose i veselim se i raspravi o eh, pravosudnoj politici koja će uključiti i nacionalne parlamente. Hvala vam povjerenice Reding na vašoj vrlo otvorenoj prezentaciji prioriteta i budućih razvoja nasljednika štokholmskog programa. Posebice mi se sviđaju ideje u području pravosudne suradnje i pravosudne obuke. Tako što zahtijeva ne samo spremnost, već i poznavanje drugih pravnih sustava koje sudjeluju ruku pod ruku u, izgradnju, u izgradnji europskog procesa. Ali to su znači i strani jezici, tehnike, proaktivna suradnja, preuzimanje inicijative te reakcija. Reakcija kada dođe do toga da je potrebno štetiti, štititi, štititi prava građana. Jer prava se, kada to pogotovo nije u granicama država članica, već u pod jurisdikcijom neke druge zemlje. Tako da imamo prostora za raspravu, javili su se neki govornici, e, tko god želi dati pitanje, dati izjavu, molim vas dignite ruku, obavijestite, obavijestite nas e, uz pomoć tajništva. Počet ćemo sa gospodinom van der nadam se da se to tako izgovara. On je član Nizozemskog e, doma zastupnika. Povjerenice, drago mi je čuti vaše primjedbe o ulazi nacionalnih parlamenta u području pravosuđa. Možda se sjećate rasprave prošli tjedan u Amsterdamu, kada ste mi rekli da je uloga nacionalnih parlamenta da u vezi sa europskim javnim tužiteljom da to nije područje vašeg grada i da vi o tome ne želite razgovarati možete li onda svima ovdje objasniti na koji način smatrate da nacionalni parlamenti imaju važnu ulogu i kakav je stav o tom prijedlogu jer očito je da postoji razlika između onoga što se događa i onoga što kažete barem u mojem slučaju Sada gospođa iz Europskog parlamenta. Hvala. Sada je vrijeme da se malo osvrnemo na prošlost, a i da govorimo o budućim planovima za sljedeći mandat. Jedna od tema na kojoj se najviše raspravljalo za vrijeme ovog mandata bilo je dakle cijela priča oko vladavine prava u Europi i o demokraciji, te kako zaštititi ta prava u zemljama članicama. To smo nazvali kopenhaškom dilemom. I jako je važno da je komisija objavila priopćenje i drago mi je dlako, jako mi je drago da ste spomenuli izvještaje e, iz ovog saziva, Tavareš i moj izvještaj na kojem se radilo u to vrijeme. Zato što mi smo u tim izvještajima razvijali isti koncept. To je bilo nešto novo za sve nas. I vidjeli smo dakle da nešto moramo učiniti s tom kopenhaškom dilemom, a očito je da to nismo očekivali da ranije. Moje izvještaj u u odboru prije priopćenja komisije, ali usvajanje na plenarnoj sjednici se dogodilo nakon objave priopćenja. Tako da je to s jedne strane bio dobar e, doprinos za priopćenje, a s druge strane bila je to i lijepa pozdravna poruka, dakle da se zapravo, e, i to je došlo, došlo do toga da je taj izvještaj na plenarnoj sjednici dobio veliku potporu. Bilo mi je drago da ste objavili to priopćenje i drago mi je da ste radili na razvijanju mehanizama e, krize prema članku 2 u okviru posljednjeg ugovora. No, još uvijek imamo neka očekivanja i to se pokazalo i na plenarnoj sjednici da je stav parlamenta, dakle da osim kriznih mehanizma, treba i redovitu procjenu, da je potrebna redovita procjena koja će biti temelj za intervenciju u kriznim situacijom. Tako da jako je važno znati što se događa na terenu. A drugo pitanje koje nije odgovoreno Mislim da je jako važno znati nešto više o budućim promjenama ugovora Hoće li se osmisliti malo učinkovitiji mehanizmi u tom području? Nekolo puta je spomenuto da će biti potrebne različite razine, različiti pragovi kad govorimo o rizicima ozbiljnog kršenja demokracije i vladavine prava. Ali mi bismo htjeli reći zapravo to je poruka mnogih, da usvajanje e, ovog izvještaja zapravo šalje poruku da bismo htjeli vidjeti takve razvoje u budućnosti koji se odnose na promjenu ugovora. E, hvala gospođo Gonca, sada gospođa Stopoli iz Grčkog parlamenta. Hvala. Hvala. Ovo je nekompatibilno sa dobrim praksama i sa akijem da nacionalni parlamenti, znači grčki parlament usvaja zakone i da dodaje amandmane koji su relevantni. A ti amandmani odlučuju na temelju razrešnice izvršnog vijeća. Zapravo odbijanje kakve vrste odgovornosti za vrijeme njihovog mandata. Gospodin Bronx iz Europskog parlamenta. Što se tiče s obrazovanjem sudaca, zaima da me zanima sam taj sadržaj, a drugo na koji način se može mjeriti njihova učinkovitost. Možete li na kraju E, zamisliti neku vrstu procjene toga rada, naime nekakav završni ispit, na primjer. Da li bi taj sadržaj bio preskriptivan ili čak možda nešto što bi moglo se uvjeriti da se napravi neki vrsta e, presedana e, kao onoga u britanskom pravu za common law, dakle sudske prakse. E, da li bi to jednostavno bilo informativno ili deskriptivno kao što se radi u sudskoj praksi Europske unije, odnosno drugih zemalja članica? Hvala, da li se još netko javlja za riječ prije nego što se ponovno vratimo povjerenici Reding? Da, e, netko se javlja za riječ zastupnik eh, najprije Luigi Berlinguer, a nakon toga gospodin Albrecht. Hvala predsjedniče. Dopustite mi da privučem pozornost kolega na aspekt o kojem smo raspravljali na zajedničkim sastancima odbora Libe, Juri i Afko dakle odbora za građanske slobode, za ustavna pitanja i za pravna pitanja. E, to su mnogi aspekti e, kojima smo govorili o kako postoji štokomski program. Ne dakle ti norme e, koje on opisuje, već o tome kako se on primjenjuje, kako do toga kako to dolazi do građana i na koji način se pravo uistinu primjenjuje. Čak i u e, tablicama u kojima se boduju rezultati e, ako je pokrenula komisija dala nam je informaciju koja još uvijek nije potpuna. Međutim, ono što se vidi jest da broj praktičnih učinaka za građane koji se za to zanimaju zapravo je vrlo malena, svega 5 ili 10%. Pravosudni korpus e, zakonskih propisa u Europskoj uniji je ogroman, međutim europsko građanstvo nije dovoljno uživalo u tim rezultatima. Budući da Europski parlament stvara nove norme, a zajedno sa svoje tri institucije moralo bi u jednakoj mjeri tražiti da se procjene rezultati koji su postignuti kako bi građani imali pristup pravosudnim ustanovama i da s tim budu opoznati ne samo suci, pravnici, ali iznad svega da time budu upoznati odvjetnici. Jer građanin najprije se obraća stručnjaku e, koji ga savjetuje ako traži pravdu, a tek kasnije treba se obraćati sudskoj instanci. Prema tome mi e, moramo imati obuku u pravosuđu i moramo vidjeti kojim metodama razna procedura može pokrenuti mehanizme predviđene u zakonskim propisima u kojoj mjeri se to može učiniti u dovoljnoj mjeri. To je preporuka koju bih ja dao našim ustanovama. Kolega Albrecht, izvolite. Hvala lijepo. Evo, tri stvari želim reći. Najprije, pitam se kada se osvrnemo na sljedeći petogodišnji period stvaranja zajedničkog prostora pravde i e, slobode. Barem u ovoj vječnici ne bismo oko toga trebali postavljati pitanje jer zastupnici žele da se stvori takvo područje e, slobode, pravde i sigurnosti. Iako se puno radilo na tome. Nacionalni parlamenti zajedno s Europskim parlamentom moraju odrediti kako će program izgledati, a naravno potrebno je da Europska komisija predloži određene stvari, na primjer e, program rada koji treba biti minimalna norma s područja pravosuđa, na primjer koliko se dugo može biti u istražnom zatvoru i slično. Ja imam osjećaj da Europsko vijeće želi izraditi još jedan petogodišnji program, a da pritom zastupnicima ne da mogućnost da sami zacrtaju smjernice tog programa ranije pa se bojim da će niti nacionalni parlamenti u tome neće puno sudjelovati, niti će Europski parlament imati ikakvu mogućnost da u e, tome sudjeluju zbog predstojećih europskih izbora, a e, na e, europskom sastanku na vrhu u lipnju će se o tome odlučivati. Zato vas molim povjerenice da nam nešto više kažete o tome. Isto tako mislim da je potrebno raspravljati već o budućim mjerama koje će se primjenjivati i zato e, bismo trebali vidjeti e, kako ćemo to realizirati trebamo se osvrnuti na direktivi zaštite podataka koja je također i jedna od onih koji su nužni za određivanje minimalnih normi. I još bih htio reći da nije potrebno samo reformirati sustav zaštite podataka, već moramo također razmotriti i sve ove izazove koje se javljaju vezano za sucav nadzora e, građana. I e, zbog toga, e, kao što smo rekli na protekloj plenarnoj sjednici, trebali bismo glasati protiv, odnosno za suspenziju sporazuma o kojem smo govorili. Nitko se više ne javlja za riječ, pa sada dajem riječ ponovno pod predsjednici Reding za odgovor. Predsjedniče, ako mi dopustite, najprije ću odgovoriti gospodinu Berlingueru, budući da on mora otići glasati na jedan drugi odbor. Gospodine Berlinguer, hvala vam i na izvješću koji ste napisali, kao i podršku što ste mi uvijek davali Slažem se s vama, nisu nam potrebne nove norme, međutim potrebno je da norme koje imamo da se one zaista provedu. I to je upravo ono što sam i ja stavila u e, moje priopćenje za budućnost. Ne želim da imamo neku vrstu božičnog drvca. Neki u komisiji to žele, E, jer naime ono što je nama treba jest učinkovitost da se stvari konkretno događaju a ne nešto što je popis onoga što želimo pogledam li kazneno pravo sve stoji u direktivama te se direktive moraju u nacionalnim sustavima provoditi a vi iz nacionalnih parlamenata odlučit ćete o tome kako ćete tu direktivu pretočiti u nacionalno pravo. Nakon toga se nacionalno pravo mora samo i provoditi. Dakle, potrebno je da ono što se odluči na europskoj razini dođe do europskih građana. Jer što mi u stvarnosti radimo? E, provodimo reforme, kako bi europski građani bez obzira na to kojim se organima, pravosudnim organima obraćuju Europi, imali zajamčena minimalna prava. Vi možete dati i veća prava od tih, ali moramo svugdje imati minimalne norme. Vlade također moraju puno bolje biti upoznate s time gdje su, odnosno što su ostvarile. I zato smo i napravili bodovni sustav, e, tablice s bodovnim sustavom. Možda ste zaboravili na europski semestar, ako jeste, možete dobiti te podatke na raspolaganju Naime, sve zemlje mogu točno prema tim bodovnim tablicama znati kamo su došli po broju predmeta koji su zastarjeli, e, po e, drugim takvim mjerilima. Većina toga nije bila do duše napravljena za kazneno pravo, za građanske parnice, upravne parnice i trgovačke parnice jer e, se htjelo da investitori budu ti koji će imati povjerenja u pojedine zemlje. Dakle, iz svega ovoga mogu se uzveći pouke. Postupku europskog semestra prema zemljama članica e, će e, se i načiniti preporuke specifične za pojedinu zemlju. Prošle godine 12 je zemalja primilo. Vidjeli smo da se u građanskom pravu da postoji jako puno veza između toga funkcionira li građansko pravo e, i trgovačko pravo sa investicijama. Dakle, to je upravno proporcionalno. E, isto tako, rješavanja sporova u, ne moraju biti nužno sporovi rješavani na sudu, to mogu biti van sudske nagodbe, to može biti i e, posredovanje. I e, te se e, ta se pitanja, mnoga pitanja mogu se rješavati također po mirenjem. Na vama je da se ne samo taj sustav mirenja uspostavi, već da kako odvjetnici, tako suci, tako i građani pribjegnu tom načinu rješavanja sporova, te da imaju povjerenja u taj sustav. Gospodin Berlinguer uvijek se jako zalagao da se suci obučavaju. Dopustite vi da vam kažem ovdje nešto o statistikama koje nisam radila ja, već mreža sudskih obuka u Europi. Pogledajte kako se ta mreže su se razvijele i raste. Vidite kako je došlo do povećanja njihovog broja to se vidi što znači da se nešto stvarno dogodilo jer se stvorila svijest da je to zaista apsolutno nužno. Gospodine Bronz, nije komisija ta koja vrši obuku. Obukom se bave stručnjaci. Europska mreža za obuku sudaca e, je nezavisna mreža u kojoj rade suci vrlo često. Imate različite sudske sustave s jedne strane e, britansko, ali isto tako i e, ostale zemlje koje imaju razne oblike rimskog prava. I također je poznat potrebno upoznati se i s europskim pravom jer u današnje vrijeme nacionalni sudovi su istovremeno i europski sudovi, nacionalni suci također su i europski suci jer oni prilikom donošenja presuda moraju se zasnivati i na europskim zakonima. Prema tome oni moraju znati na čemu njihove odluke moraju biti utemeljene. Sada ću pak preći na prvo pitanje, bilo je to dvostruko pitanje koje je međusobno povezano. Ja sam sa e, zastupnikom razgovarala već jednom u Amsterdamu. Naša su viđenja različita kada se radi o e, uredu Europskog javnog tužitelja. A e, neki od nacionalnih parlamenta žalili su se na aspekte subsidijarnosti, na primjer. E, nekoliko stvari koje želim naglasiti. Protokol 2 e, ugovora nema nikakve odredbe da u slučaju e, žalbe vezane za subsidijarnost oni ne odlučuju. Komisija o tome odlučuje, no prije ona mora prethodno dakle napraviti detaljnu analizu i detaljnu reviziju onoga, odnosno pregled onoga što su rekli nacionalni parlamenti. To smo učinili. U, svi su se povjerenici e, sastali nekoliko navrata i razgovarali o tome. Nakon pažljivog proučavanja različitih i vrlo raznolikih stavova nacionalnih parlamenata, komisija je izdala priopćenje. U tom priopćenju izložila je svoje stavove. I ne znam, znate li i je li to svaki parlament za sada već primio. Međutim, napisano je pismo Mm. Pisali su mnogi, neki koji su se žalili na subsidijarnost, neki koji su rekli da je to savršeni projekt, a neki su pak komentirali samu strukturu što je predložila Europska komisija. Mi smo dakle to analizirali i svakom nacionalnom parlamentu dali smo odgovor pojedinačno osim onima koji su izjavili da ne žele sudjelovati u novom sustavu. Europski ured javnog tužitelja je specifična e, tvorevina. Sui generis, jedina koju izravno predviđa članak 86. temeljnog ugovora kojeg su usput budi rečeno ratificirali i svi nacionalni parlamenti. I to je jedina institucija takve vrste. Sve su dakle nacionalni parlamenti ratificirali članak 86. kojim se ustanovljuje Ured Europskog javnog tužitelja. Europski parlament je također se zato jako založio na osnovu Um, izvješća Jakolino, a i Europsko vijeće zato se jako zalaže. Sada ulazimo u drugu fazu. One zemlje članice koje su odlučile da žele stvoriti ured europskog i javnog tužitelja moraju se dada sastati i izraditi novi tekst. Na njima je u okviru pojačane suradnje da se taj tekst napiše tom prigodom moraju uzeti u obzir i što njihovi nacionalni parlamenti traže. A mi moramo pomoći zemljama članicama koje žele kako bi se postigla odgovarajuća struktura Ureda Europskog javnog tužitelja. Mišljenje nacionalnih parlamenta uzet će se u obzir u sljedećim koracima tog postupka. Sve ome sada dovodi do općeg pitanja vezana za nacionalne parlamente. Ja sam europski povjerenik, prema tome moj je nacionalni parlament europski parlament. Vaša je vlada ta koja je odgovorna pred vama. Vaša pitanja vaš nadzor rada e, vaše vlade, ono što vaš ministar radi kada dolazi na sastanke Europskog vijeća, to je u vašim rukama. Mi morate kontrolirati što rade vaši ministri kada dolaze za europski stol i tamo donose odluke. Drugim riječima, vaša je uloga vrlo važna. To je uloga nadziranja onoga što rade vaše vlade. Nadam se dakle da vi postavljate pitanja vašim vladama da pazite na to što oni rade, da ste dobro upoznati s onim što vaši predstavnici kažu, vaše vlade kažu iza zatvorenih vrata na sastancima u Briselu. Ja osobno redovito odlazim u Europski parlament kako bih tamo objasnila što radim. Što radim kada raspravljam s vašim vladama. Taj sustav funkcioniranja je vrlo jasan. A kako će biti budućnost odluka koje će se donositi sljedećih godina, to je nešto o čemu morate raspraviti s vašim parlamentima. Što nam oni kažu s vašim e, vladama? Da li e, se oni prije toga o svemu dogovore s vama ili improviziraju tek tako kada dođu na sastanke na europskoj razini? Nacionalni parlamenti trebaju tjesno surađivati s Europskim parlamentom i trebaju izvršiti svoju E, ustavnu obavezu kontrole nacionalnih parlamenta. Gospođa Gens, e, vaše pitanje o kopenhaškoj dilemi. Nekoliko smo puta vrlo detaljno govorili o tome. Prije svega, nikada nismo mislili da će nam takva vrsta diskusije uopće biti potrebna jer jednom kada neka zemlja postane članica Europske unije smatralo se da će poštivanje vladavine prava biti automatsko. Iskustva posljednjih godina ukazuju nam da tomu nije tako. Što predviđaju ugovori? Članak 7. Atomska bomba. Ako neka zemlja članica ne poštuje vladavinu prava, onda nakon vrlo složenog postupka ta zemlja članica može izgubiti pravo glasa, financiranje koje dobiva i tako dalje i tako bliže. Međutim, ne postoji nikakva međufaza, ništa između toga. A nama je tako nešto e, potrebno jer mi ne želimo kažnjavati, mi želimo ispraviti problem kažnjavanje nije to koje je rješenje jer problem nastavi postojati. Nastavi postojati da. Nakon analize pitanja, moram reći da oni među vama koje zanima europsko pravo, e, mogu znati možda da 86. godine je Europski sud u presudi Lever donio odluku prema kojem niti europske institucije, niti jedna zemlja članica je ustanovio da nisu iznad zakona. Oni dakle moraju poštovati e, europske zakone i moraju svi uživati jednakost pred zakonom. Dakle, to je vrlo jasno rekao Europski sud. Kada je sve to počelo, ne želim se vraćati na to jer to je svima vama dobro poznato. Međutim, dvije stvari su se dogodile. 2012. godine skupina 11 ministara vanjskih poslova pod vodstvom gospodina Westervelea Razradio je analizu strukture, e, buduće strukture Europe i govorio je također o pravnom mehanizmu. 2012. godine predsjednik Barozo obavijestio je o tome Europski parlament u govoru o stanju Uniji. I ja sam tada bila prisutna. 2013. godine četiri ministra vanjskih poslova su pismom pozvali na to. Predsjednik komisije bio je najavio postupak u e, govoru održanom 2013. godine, govoru o stanju Uniji a e, svi su se povjerenici sastali u dva navrata kako bi se o tome raspravilo. Gospođo Gent, bilo je nekoliko izvješća Europskog parlamenta u kojem se ukazivalo da treba ići dalje i naći rješenje. Nakon svega toga, nakon što se pažljivo promotrilo kojim se svim instrumentima raspolaže, nakon pažljivog čitanja europskih ugovora. Komisija je tu da čuva ugovore i e, ne može načiniti ništa što nije u ugovorima. Komisija je dakle morala na kraju donijeti odluku. Zašto odluku? Jer je to način na koji komisija djeluje u slučaju da. Postoji određen broj načela u toj odluci prvo među njima ostajemo i dalje u logici članka sedmog ugovora, no prije nego što dođete do samog učinka članka sedmom, problem morate pokušati riješiti. Radi se o problemu što ga se ne može riješiti na nacionalnoj razini zato što nacionalne ustanove više ne funkcioniraju e, kako bi taj e, problem mogli riješiti. U osnovi radi se o problemu koju trebaju rješavati nacionalni parlamenti, odnosno nacionalno pravosuđe. <clears throat> Ako e, to, taj, ti mehanizmi više ne funkcioniraju, tada Europa mora nešto poduzeti. Mi, dakle, u tom času koristimo postupak, prethodni postupak članku 7 prema zemlji članici. Najprije se radi o objektivnoj i jasnoj analizi situacije o kojoj se radi. Jednako postupanje prema svim zemljama članicama, ne samo nekima, moramo uzeti u obzir svih 28 zemalja članica. A nakon toga što to se predlaže da zemlja članica učini kako bi se problem riješio. I to uz preporuku, a nakon toga postupak praćenja i nadzora kako bi se vidjelo je li to stavljeno u e, praksu. A ako dakle sve to skupa ne uspije, onda se vaša vlada, vaši ministri informiraju, dakle samo ako taj sustav ne radi, tek tada komisija predlaže da se pokrene postupak prema članku sedmom. Što se tiče Grčke, zakoni koji su usvojeni u Grčkoj, koji su, ako sam dobro razumio vaše pitanje, nešto što se tiče e, krivog e, ponašanja. Ja zapravo ne znam točno koji su to zakoni koji nisu potpuno u skladu, ali pogledat ću ih pobliže. Odgovorila sam gospodinu Bronxu, odgovorila sam gospodinu Beringuelu, e, gospodinu Albrechtu. Što se tiče vašeg e, prvog pitanja, to pitanje je također zapravo uspučeno vijeću i e, tom božišnom drvcu. Mislim da sam na to odgovorila već prije kada sam odgovarala na pitanje gospodina Bellinguera. moramo i dalje nastaviti sa minimalnim razmatranjima što se tiče postupovnog, postupovnih prava. Ako se osobe kreću slobodno i ako je povjerenje glavni element kako bi celokupni sustav Europske unije mogao funkcionirati, onda nam su nam također potrebna i minimalna pravila minimalni zaštitni mehanizmi za osobe koje dolaze na sud. Netko poput mene iz Luksemburga koja e, dođe na primjer u Poljsku, e, zatim me e, policija privede, ja ne znam što sam učinila krivo, dakle prvo moram dobiti informaciju na mom jeziku. Ne na luksemburskom, naravno, nitko ne poznaje taj jezik, nitko ne zna taj jezik osim mene, ali na njemačkom ili nekom jeziku koji razumijem. Moram imati pristup e, odvjetniku, moraju se prema meni ponašati na određen način i tako dalje i tako dalje. Većinu zakona smo donijeli. Postoje još e, određeni koji su u tijeku, koji nisu dovršeni. To je prednjevanje nevinosti, pravna pomoć, kao što znate, tu još nismo našli nikakvo rješenje. Gledam vas, e, upravo vas i jer e, tu nam je potrebna vaša pomoć i prava djece. Mislim da se svi slažu o tome da su to e, vrlo e, ranjivi subjekti gdje su nam potrebna minimalna pravila. Sve te direktive bih htjela vidjeti da vijeće i parlament ispregovaraju i usvoje što je prije moguće, te bismo zatim trebali pogledati kako će se oni kodificirati te kako će se primijeniti u realnim pojmovima dok sam radila o privedenim osobama u okviru kazanih sudova, dakle osumnjičenici, vidjela sam da postoji jedan element koji e, gotovo potpuno nedostaje u našim sustavima, a radi se o tome kako se tretiraju žrtve. Žrtve su one koje pate jer se njima dogodilo nešto negativno, a njih se nigdje ne nalazi. Tako smo po prvi put e, dogovorili, mi smo dogovorili, dakle to je bio prijedlog komisije, vijeće i parlament su se zatim složili s tim, dakle po prvi put imamo sada direktivu o položaju žrtava pred kaznenim sudovima. To je vrlo važno da se provede e, doma na sustavan i snažan način i to je moj apel upućen vama da E, nastavite e, raditi na tom alatu. I gospodin Albert je također spomenuo dakle, što se tiče zaštite podataka. Sramotno je da do sada vrlo važan poziv koji je odaslao Europski parlament. I to ne samo on, jer on e, s velikom većinom usvojio da se prove, provedu pravila veznih zaštitu podataka, nego i od mnogih vaših nacionalnih parlamenta koji su zbog e, slabije brzine u vijeću ministara e, do sada e, propustili postati zakonom. To je trebalo biti odgovor na nepovjerenje naših građana prema internetu i to je doista samota. Zamolila bih vas da inzistirate na vašim vladama, na vašim ministrima da ubrzaju taj postupak. Sve je napravljeno, sve smo poanalizirali od ozgore prema dole, s lijeve na desne, sve smo učinili, samo odluke još uvijek nisu tu. Parlament je napravio svoj posao i to su postigli kompromis e, diljem svih klubova zastupnika, dakle to je odluka koju trebamo donijeti u korist građana. Safe harbor, sigurna luka, nisam sigurna da svi ovdje znaju što je to, gospodine Albrechte. Vi ste stručnjak za to, ali nisu svi stručnjaci za to. Zato što naši američki prijatelji nemaju pravila o zaštiti podataka na isti način na koji mi to imamo, dakle na osnovu direktive iz 1995. godine, kako bismo im dali adekvatnost, kako bi poduzeća koja imaju sjedišta u Europi i u SAD-u mogli slobodno razmenjivati podatke unutar tih tvrtaka. Mi smo donijeli ta pravila o adekvatnosti koja se nazivaju safe harbor na engleskom, dakle sigurna luka. Ja sam ih je analizirala te sam došla do zaključaka da sigurna luka nije zapravo sigurna, da postoje mnogi problemi. Ja sam e, spomenula 13 elemenata na jednom popisu što treba učiniti. Ja sam to prenijela Eriku Holderu, glavnom tajniku, te isto tako e, FCC-u i zamolila sam ih da nešto učine. Ako ne, onda će komisija morati učiniti što, pa, što ih parlament traži. To znači da ćemo morati ukinuti sigurnu luku. Safe Harbor to će penalizirati ne samo američke tvrtke, već i europske tvrtke, jer i one također razmjenjuju podatke na temelju e, tog dokumenta. To je zapravo i način na koji komisija normalno radi, ne da dođe i kaže da će se nešto zaustaviti, već da dođe i da kaže e, pričekajte, ovo nije savršeno, ni izbliza, moramo reformirati to, moramo to poboljšati, moramo riješiti te probleme. Ali naravno ako probleme nisu riješeni, a to je moj odgovor Europskom parlamentu, onda ću ja, ja sam to već rekla, pričekati do ljeta. Ako se ta, ti problemi ne riješe, onda ću se morati vratiti pred parlament i morat ću reći ne. Američki, naši američki e, partneri nisu riješili to probleme i što to znači? Hoćemo li onda E, krenuti na iduću razinu e, donošenja odluke, ali prvo ćemo im e, pružiti priliku i doista se nadam da će oni riješiti svoje probleme. Povjerenice Reding, zahvaljujem vam na vašem, vašim detaljnim i dobro pomišljenim odgovorima na pitanja koje su postavljena. Mislim da je sada vrijeme da krenemo na drugi dio ovog tečeg panela. Što se tiče toga kako ćemo se suočiti sa izazovima e, poštokomskog razdoblja i tu imamo priliku isto tako i se dobrodošli s povjerenici Malstrom. Molim vas, izvolite, zauzmite mjesto na panelu. Thank you, Hvala vam, povjerenice Reding. Uvijek je lijepo imati vas ovdje kao gošću.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 Želim izraziti srdečnu dobrodošlicu naše povjerenice Cecilije Malstrom koja je zadužena za unutarnje poslove i koja će e, nam izložiti ostatak problema koji se tiče dobrošetka dovršetka područja slobode, sigurnosti i pravde, a koji se tiču njene nadležnosti. Mi smo ju pozvali da nam u 15 minuta održi uvodno izlaganje, a zatim ćemo imati još jedan krug pitanja i odgovora. Stoga molim vas da se pripremite, oni e, zastupnici koji žele sudjelovati sudjelovati u toj raspravi. Pripremite vaše kartice, podignite ruku tako da vas dobro vidimo. Gospođo Malstrom, izvolite pred riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi e, zastupnici nacionalnih parlamenta te Europskog parlamenta, dame i gospodo, vrlo mi je drago što mogu sudjelovati u ovom sastanku i što imam priliku raspraviti e, buduće izazove na području pravde, slobode i sigurnosti nakon ove prethodne intervencije e, potpredsjednice Reding. To je naravno sve bilo pravovremeno, kao što znate, tek je prošlog tjedna komisija usvojila priopćenje o sigurnoj i otvorenoj Europi kako to ostvariti. to priopćenje se temelji na širokoj konzultacijskoj fazi, mnogo sjednica, mnogo seminara, mnogo konferencija, te smo imali i veliku konferenciju konferenciju krajem eh, prošlog mjeseca sa svim dionicima gdje su i mnogi od vas sudjelovali, imali smo zastupnice tamo nacionalnih parlamenta, te isto tako i Europskog parlamenta i vrlo nam je važan vaš doprinos. I isto tako su tamo prisustvovali i drugi dionici. Mislim da smo postigli općenit eh, dogovor da ovo razdoblje debelih kataloga, da je to razdoblje prošlo i da se sada moramo usredotočiti na nekoliko eh, izazova na području unutarnjih poslova. To je dio koji isto tako zaslužuje razmatranje i koje je doživjelo veliku promjenu nakon usvajanja ugovora iz Lisabona. Dakle, naše priopćenje nije debeli katalog sa stotinama prijedloga što treba učiniti, to je dokument koji gleda u budućnosti i koji pruža dugoročnu viziju sa mogućnošću fleksibilnosti i sa načinom da odgovorimo na razne prilike i izazove. Ključna načela e, koja definiraju te ideje naravno su kao prvo da se ovdje radi o ljudima da se naš posao odvija vrlo teškim pitanjima za europske građanine, da se to tiče svakodnevnih zabrinutosti i težnji europskih građana i stoga bismo trebali te politike njima približiti. Kao drugo, također moramo pokazati da Europska unija ostvaruje dodatnu vrijednost. E, dobro je razmišljati o pitanjima poput e, borbe protiv organiziranog kriminala i migracija na europskoj razini zato što to zajedno možemo učiniti mnogo boljim. I kao treća Europska unija se temelji na solidarnosti i odgovornosti, te se naše politike moraju isto tako, e, moraju isto tako održavati ta načela. Gledajući natrag, nacionalni parlamenti su tu igrali važnu ulogu, kako i Europski parlament, e, komisija i vijeće, možemo biti ponosni s onim što smo postignuli. Imamo novi šengenski prostor koji je ojačan, Nemamo još ustanovljeno, ali pokušavamo ustanoviti europski sustav za traženje azila nakon dugih e, pregovora. Imamo e, isto tako jedan program za legalnu migraciju, te imamo bolje alate kako bismo zaštitili naše građane. Imamo isto tako i politički ciklu što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala koji smo e, definirali, koji stimulira e, svakodnevnu suradnju između država članica. Imamo novu direktivu i novu strategiju što se tiče borbe protiv trgovine ljudima. Uspostavili smo Europski centar za kibernetički kriminal. E, imamo mrežu kako bismo prikupili lokalne kompetencije što se tiče radikalizacije i e, rizike nasilja, imamo isto tako mjere protiv zloporavu djece, imamo globalnu mrežu također e, protiv e, iskorištavanja djece putem interneta. Mnogo toga smo postigli, sada moramo osigurati da se to provodi na učinkovit način i da iskoristimo na najbolji način sve moguće instrumente koje imamo. I to je zapravo ono ćemo se na što ćemo se koncentrirati u proteklih u proteklih pa nekoliko godina, na dakle provedbu, na svakodnevna pitanja, na to da koristimo sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju na učinkovit način. Kako gledamo budućnost, kako se Europska unija polako izvlači iz krize, kako gleda prema rastu, vrlo je bitno da dobro upravljanje migracijskim politikama doprinosi također konkurentnosti i rastu. Migranti mogu biti važan doprinos društvima ukoliko priznajemo i možemo isto tako na najbolji način iskoristiti njihove mogućnosti. I stoga trebamo e, poboljšati korist koju e, nam pružaju migranti. Dio toga je da bolje e, definiramo gospodarske sektore koji unatoč visokoj nezaposlenosti, dakle tvrtke i biznis biznes okruženja i, njima i dalje nedostaju kvalificirano stručno osoblje. Stoga moramo tu vidjeti koji je potencijal migranata, isto tako moramo poboljšati mobilitet eh, sa građanima iz trećih država, moramo privlačiti one talente koje nam trebaju. Eh, vijeće će uskoro usvojiti jedan dokument koji će omogućiti da se lakše izdaju eh, vize i da se pojednostave kad kad vrlo složene, složeni postupki postupci. To se tiče osoba koji nas žele posjetiti kao turisti, ali i osoba koje žele ovdje raditi. Svi živimo u e, multikulturalnim okruženjima, moramo postignuti veću socijalnu inkluziju. To ćemo postići tako da e, surađujemo sa lokalnim tijelima. Zatim e, trebamo isto tako učinkovito provedbi provesti nedavno, nedavno usvojenu promjenu šengenskog akija. Trebamo također se boriti protiv e, neprijavljene migracije. Mi predlažemo da stoga dalje konsolidiramo i da e, učinkovito definiramo našu politiku protiv neregularne migracije. Mislim da bismo trebali u potpunosti provesti isto tako sporazume o ponovnom prihvadu. Na u tom smislu moramo dalje raditi. Počeli smo suradnju sa državama u našem susjedstvu koje su zemlje porijekla ili tranzitne zemlje migranata kako bi oni mogli izraditi sustav u kojima također mogu obrađivati zahtjeve za tražitelja azila, izbjeglice, vize, borbu protiv trgovine ljudima te mogu e, otvoriti legalne kanale, kanale putovanja ljudi između njih i nas to je usko povezano sa nestabilnošću u e, našim susjednim regijama, s time se moramo obračunati, moramo se vi, imati više napora kako bismo izbjegli ovakve katastrofe koje vidimo na primjer na području sredozemlja svakog dana. Zato moramo učinkovitije provesti pravila za azil, e, isto tako osigurati da sigurnost i solidarnost idu ruku pod ruku, to ste raspravili ovo jutro, e, možemo solidarnost podići isto tako kroz zajedničko istraživanje zahtjeva za azil ili kroz udruživanje e, centara za prihvat. Također moramo naći legalne načine za te osobe kako oni mogu doći u Europu bez da tražitelji azila e, kreću na opasan, e, možda i smrtonosan put. Najbolji način za to jest da otvorimo mjesta za prihvat osobe u trećim državama. Na primjer, E, malo je država koji prihvaćaju na taj način izbjeglice koje prisužu Europu iz Sirije. Ja pozivam sve zemlje da to učine. Naša je odgovornost također da učinimo Europu sigurnim, ali izazovi e, su sve veći. Kriminalne organizacije su e, promjenjive, mijenjaju svoje načine poslovanja i kad kad se čine kao multinacionalne kompanije. Tehnologije se brzo mijenjaju, mijenjaju način na koji komuniciramo, te donose za sobom nove sigurnosne izazove. Provedba e, europskog političkog ciklusa o borbi protiv organiziranog kriminala je doprinio napretku, ali još uvijek imamo pred nama reviziju posebnih e, aktivnosti. Moramo vidjeti možemo li na bolji način raspršiti e, mreže organiziranog kriminala, ojačati našu sigurnost na granicama, boriti se protiv kibernetičkog kriminala i naravno e, isto tako naše upravljanje krizima ili raznim katastrofama. Trebaju nam zajedničke obuke, trebamo na najbolji mogući način iskoristiti informacijske instrumente koje nam stoje na raspolaganju naši e, pravosudni službenici moraju raditi na najbolji način Isto tako je samota da se nastavlja i dalje trgovina ljudima i krijumčarenje ljudima sada u 2014. godini. Naše strategije koje smo usvojile, koje imaju za cilj e, potpuno uklanjanje trgovine i krijumčarenje ljudima, moraju biti u potpunosti provedeni. Također moramo se boriti protiv terorizma i moramo se obračuniti sa e, radikalizacijom i e, nastajanjem nasilja. I tu možemo doista učiniti dosta toga kako bismo odvratili mlade da se pridruže tako ekstremnim okruženjima. Također imamo uveđene naše kapacitete da se borimo protiv kibernetičkog eh, kriminala i svaka država članica bi trebala imati centar u te svrhe. Sve to treba učiniti u potpunom poštivanju temeljnih prava. Nedavno se raspravlja o tome, čula sam da ste i sa povjerenicom Reding govorili o tome, o zaštiti podataka, o zaštiti integriteta građana i tu doista moramo još eh, intenzivirati naše napore kako bismo u svim našim suradnjama imali jednaka pravila. Mnogo uspjeha će visiti o tome jesmo li e, sposobni surađivati sa trećim zemljama što se tiče mobilnosti, što se tiče sigurnosti i naravno našoj suradnji sa e, međunarodnim organizacijama. Dosljednost e, svih naših strategija unutar Europske unije će nam pomoći u tome da predvidimo izazove i da bolje postignemo naše ciljeve dok istodobno ispunjavamo naše obveze što se tiče ljudskih prava. Praćenje, procjena razvojna politika, to treba e, isto tako provesti i to na pametan način kako znamo da imamo strateško isto tako iskorištenje naših sredstava. Dosta smo toga postigli u okviru stokomskog programa, ali i izvan toga. Nove institucionalne okvire iz ugovora iz Lisobona su dali novu ulogu Europskom parlamentu kao potpunom zakonodavcu, ali, e, su zakonodavcu, ali nacionalni parlamenti su jačani. Mislim da je to vrlo dobra stvar, mislim da to povećava legitimitet, transparentnost e, svih naših aktivnosti. Na temelju toga, toga moramo raditi e, dalje i moramo učiniti Europu jednim sigurnim, otvorenim mjestom za živom gdje će se osobe isto tako osjećati dobro i sigurno. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam gospođo Malstrom. Ovdje ima jako puno vrlo važnih tema, zaštita podataka, kao i inače. Učinak ovih nedavnih otkrića o masovnom nadzoru te o pravu građana na zaštitu osobnih podataka. Sve to dominira raspravama u proteklih šest mjeseci. Mi smo isto tako donijeli E, nekoliko prijedloga koji su usvojeni na posljednjoj plenarnoj sjednici u e, Strasburu. Ali tu je naravno i cijeli izazov upravljanja migracijama na odgovarajući način. I ako želimo promijeniti e, stav prema migraciji i budućnost, o tome već razgovaramo u odboru Libe neko vrijeme, jasno ću reći da u proteklih nekoliko godina i naravno to je sve samo pogoršano krizom, ali stav prema imigracije je nažalost sve negativniji. O, to se čak tumači kao prijetnja unutarnje sigurnosti Europske unije. Iako ima dovoljno razloga iz demografskog perspektive, ekonomske perspektive za zaštitu europskog socijalnog modela. Da se taj model ponovno razmotri i da mi promijenimo mišljenje. Te da promijenimo stav prema susjednim regijama. te kako ćemo uh, upravljati izazovom migracije. Tako da se ne moramo suočavati s ovim tragičnim činjenicama što se vrlo često događa. sa strahotama koje se jako često događaju u sredozemlju blizu Lampeduze, blizu Seute ili na Sjevernom Atlantiku kod e, Kanarskog otoča. Naravno, pozdravljam sve članove koji žele sudjelovati u ovoj raspravi. Tako da, oni od vas koji imaju nešto za reći, javite nam tako da možemo otvoriti raspravu. Počet ćemo sa Lordom Henryom koji dolazi iz Britanskog doma Lordova. Izvolite. Hvala vam. Povjerenice na, ovom uvodu, hvala i potpredsjednici komisije. Obje ste rekle da bi nove strateške smjernice trebale e, izbjeći pristup božičnog drvca. I to je i ono što moj odbor koji sada radi na svom izveštaju... izvještaju o um, sljedećem programu mm, za pravosuđe i unutarnje poslove. I htio bih vam postaviti nekoliko pitanja. Niste puno spominjale, a ja bih predložio da bi to trebalo biti vrlo važno u strateškim smjernicama, potrebu da se zakonodavstvo koje je trenutačno pred vijećem i pred parlamentom dovrši. Mnogo je toga na stolu ne samo Europol i Eurojust o kojem smo danas e, razgovarali, već i program zaštite putnika, zatim mnogi drugi instrumenti. S obzirom na to kako funkcioniraju postupci u, Evropskoj, u institucijama Europske unije, to je jako puno posla i mislim da bi te teme trebale biti prioritetne u sljedećem razdoblju kako bi se sve dovršilo prije nego što se krene sa novim zakonodavnim inicijativama. Zatim e, spomenuli ste ali vrlo kratko rad agencija Europola, Eurojusta, agencije za azil na Malti i tako dalje. Iz perspektive nas, nacionalnih parlamenta, mi smatramo da su te agencije ključne za uspjeh e, ovog pristupa. Ako te agencije ne budu funkcionirale, cijeli sustav neće funkcionirati. Jer nije dovoljno samo usvojiti zakone da bi se situacija popravila. To je samo jedan dio priče. I agencije i rad agencije je ključan. I mislim da strateške smjernice trebaju tim agencijama dati važno mjesto, osigurati da imaju dovoljno resursa, da se njima dobro upravlja, te da ih se nadgleda onako kako smo jutros razgovarali e, u slučaju Europola. Zatim, evaluacija. Mm, vjerujem da ste svjesni činjenice da unatoč tome što je štokholmski program osigurao srednjeročnu analizu situacije, komisija to na kraju zapravo proizvela. Ono što nam je potrebno za sljedeće razdoblje je proaktivnija komisija u momentima evaluacije i da se to malo ozbiljnije shvati nego što je to do sada bio slučaj. Zato što mislim da nisu sve stvari koje smo učinili jednako važne i moramo naučiti razlikovati između e, onoga što funkcionira i onoga što ne funkcionira. Hvala. A sada riječ ponovno ima gospodin Van der iz Nizozemskog parlamenta. ja bih podržao pitanje predstavnika iz Ujedinjene kraljevine, jer i nizozemsku brine provedba svih zakona, direktiva, uredba koje smo usvojili u proteklim godinama. Za, posebno zbog toga što dopušta razliku u provedbi između zemalja članica a to osigurava da u nekim državama stvari funkcioniraju kako treba, a u drugima baš i ne. Tako da zato podržavam komentar kolege. Drugo pitanje koje vam želim postaviti je vaš stav prema odnosu između Europske komisije i zemalja članica. Čuli smo od povjerenice Reding da ne vidi zapravo odnos između Europske komisije i individualnih parlamenata zemalja članica, čak i u slučaju žalbe, u slučaju, e, poput na primjer u slučaju Europskog e, ureda javnog tužitelja. Dakle, koji je vaš stav dakle, u odnosu između Europske komisije i nacionalnih parlamenta? Thank uh, <clears throat> The Commission's uh, Europe 2020 document Komisijin dokument Europa 2020 kaže da je uh, Europa sretna jer ima uh, talentirano stanovništvo. Te da je jako puno civilizacijskih tekovina došlo upravo sa našeg kontinenta. Što moramo učiniti da privučemo iste takve ljude na naš kontinent? Ako govorimo o privlačenju specijalizirane radne snage iz eh, siromašnih zemalja, je li to etično? Prije 3 ili 4 godine smo čuli da je prethodni predsjednik Malija posjetio eh, parlament. Jel tako? On je rekao da je jedna trećina njihovih eh, medicinskih radnika otišlo na rad u i mislim da je rekao da je gotovo 40% diplomiranih osoba koje su e, završile visokoškolsko obrazovanje. Takva zemlja ne, si ne smije dopustiti da izgubi talentirane radnike. Ili mi želimo uštediti na našem obrazovanju. Je li to važnije od e, očuvanja života ljudi u siromašnim zemljama? Dobro, hvala. Gospođa Keller. Izvolite. Hvala vam. E, žao mi što nisam stigla na početak. Imam nekoliko pitanja o azilu, to naravno nije ništa čudno, te o integriranom upravljanju vanjskim granicama. Pametne granice su u vašem dokumentu kao prioritet no vodilo se jako puno rasprava je li to doista izvedivo i hoćemo li sada opet imati još jednu studiju. Da li onda zapravo to treba biti među prioritetima prije nego što jasno definiramo koji je problem i koja je dodana vrijednost rješenja. Zatim za program putnika, tu smo isto tako razmišljali o tome koja je dodana vrijednost toga, tog programa. Što se tiče zajedničkog programa, zajedničkog sustava za azil, Um, tu je implementacija ključna stvar i zanima me imate li neke ideje o tome kako bismo mogli osigurati da i posljednji da i posljednja direktiva o azilu da se provodi, jer nekad se te direktive transponiraju, ali nije uvijek slučaj da se i provode. Imate li planove o tome kako biti malo stroži po tom pitanju i kako prisiliti zemlje članice da učine ono što moraju? Drago mi je da ste spomenuli zakonit e, pristup europskom e, traženju azila u Europi, to je jako važno. I isto ste spomenuli e, postupak zaštićenog ulaska. Možda nam možete malo bolje objasniti što zapravo po time mislite. Je li to nekoliko postupaka? Recimo u slučaju humanitarne krize to je nešto što je već sada postoji i na koji način ćemo prisiliti zemlje članice da to doista i učine, dakle da daju humanitarne vize, vize na temelju humanitarnih razloga. Zatim e, zahtjevi za zaštitom izvan Europske unije. Dakle, imati pravnu sigurnost, sigurne pravne postupke, e, pristup pravnicima, e, zapravo odvjetnicima. Sumnjam da je to sve moguće izvan Europske unije. Mislim da je to da dovodimo previše u rizik legalne postupke, a i ispuštamo stvari iz eh, svog vidokruga, možda onda i iz našeg eh, razmišljanja. Tako da mislim da bi bolje bilo da se to učini na teritoriju Europske unije. Te posljednjo, posljednje pitanje, a, eh, dakle o raspoređivanju sirijskih izbjeglica. Bilo je govor o tome da će se održati konferencija o tome i što se, dakle u kojoj je to fazi. A sada gospođa Stampoli iz Grčkog parlamenta. Gospođo povjerenice, ovo što ste rekli o azilu je ohrabrujuće, zato što bi Europa trebala ostati područje E, u kojem oni koji imaju pravo na takav oblik zaštite da ga nađu i da žive. Sigurno. Kako, što mislite o ponovljenim, o opetovanim tvrdnjama visokog povjerenika UNA za e, izbjeglice o vraćanju, prisilnom vraćanju ljudi koji nemaju nikakve mogućnosti da uopće predaju zahtjev za azil? i ta su prisilna vraćanja doš, dovela do tragedija. Jedna od tih tragedija se dogodila na farmakoniziju gdje je jedno plovilo potonulo, a još se jedan takav slučaj dogodio e, na našim kopljenim granicama na jednoj rijeci. Mislite li da ovo zakonodavstvo da će pružiti odgovarajuću zaštitu u budućnosti? i da će se zaustaviti ove nezakonite prakse prisilnog vraćanja. Što je sa praksama 18-mjesečnog zadržavanja osoba koje zatraže azil i onih, koje se ne, onih osoba koje se ne mogu vratiti, da se takve osobe zadržava u kampovima ili čak u policijskim stanicama, u groznim uvjetima, u E, slučajevima bez pristupa medicinskoj skrbi, slučajevima podhranjenosti, bez sudskih odluka, već samo na temelju administrativnih odluka. Čak i kad odu, kad napuste napokon takav smještaj, takav kamp, e, ljudi, te osobe imaju samo mjesec dana za napustiti zemlju i onda u slučaju da ih se uhiti, onda opet moraju ostati u tom prihvatu još 18 mjeseci. Što mislite učiniti po tom pitanju? Ako nema više pitanja, onda ćemo sada čuti odgovore od naših povjerenica. Gospođo Malstrom, izvolite. Hvala vam e, na pitanjima. Lord Hanning, hvala vama na komentarima i na pitanjima. Slažem se sa vama da moramo raditi na provedbi onoga što imamo, da moramo završiti ono što je već u postupku i da moramo učiniti što je više moguće sada, ako ne uspijemo završiti cijelo zakonodavstvo, da prođemo barem kroz postupak prvog čitanja, tako da se odradi jedan dio kada se sastavi novi parlament nakon izbora. E, spomenuli ste izvještaj e, o kojem će se glasati na sljedećoj, e, sljedećoj sjednici. Isto tako moramo govoriti o osobama dakle, koje se sele ako je rade zbog potreba rada u istoj tvrtki. Tako da, eto, definirali smo e, područje izazova gdje moramo dalje djelovati. Naravno, sada će vijeće u lipnju definirati smjernice, no glavni fokus, i to je proizašlo iz svih dionika, iz želja svih dionika, da završimo ovo na čemu radimo, da provodimo, da radimo na provedbi, da vrlo pažljivo procijenimo učinke ovoga na čemu smo do sada radili, te da se koncentriramo na praktičnu suradnju, a ne da radimo na stvaranju novih sustava. Uloga agencija, to se također pojavljuje u dokumentu. U mojem području ja imam šest agencija, pokušali smo ojačati suradnju s agencijama, ali i suradnju između različitih agencija, zato što im se i poslovi ponekad preklapaju, a mislim da i Europski parlament pokušava raditi sa šefovima, to je sa ravnateljima različitih agencija. Znam da su oni redovito, da ih, da ih parlament redovito poziva, a redovito su pozvani i u vijeće, tako da e, se redovito informiramo o tome što se događa i razgovaramo. Njegova, njihova je uloga jako važna i važno osigurati da mogu funkcionirati, da imaju odgovarajuće resurse, to je malo teže, ali doista pokušavamo učiniti sve što možemo. Gospodin Van der Stur, odnos sa nacionalnim parlamentima iz prirodnih razloga teško je da komisija svakodnevno e, surađuje sa nacionalnim parlamentima, ali pozdravljam novu ulogu u Lisabonskom ugovoru sa snažnim sudjelovanjem u području pravosuđa i unutarnjih pitanja. E, mogućnost davanja žutog kartona, to je jačanje mogućnosti. I znam da mnogi od mojih drugih kolega, mi uvijek pokušavamo, kada posjetimo zemlju, uvijek pokušavamo, dakle, e, posjetiti ili nekoliko e, odbora kako bismo surađivali. I kada oni dolaze u Brisel, također se nastojimo sastati s njima. Tako da, da, oni jesu jako važni, imaju važnu ulogu u definiranju agendu dakle, u zemlji, u svojoj matičnoj zemlji, ali istovremeno su i e, glas građana. Tako da, po mojem mišljenju, oni su, nacionalni parlamenti su jako važni. A zato ste i vi danas ovdje. Mislim da je ovo šesti ili sedmi put da sam ja pozvana na jedan ovakav e, događaj. Gospodine Bronx, znam da se e, vjerojatno ne slažemo oko toga, ali trebaju nam ljudi Europi. Um, unatoč ogromnoj nezaposlenosti, svaki dan me zovu poduzetnici i koje govore da nemamo odgovarajuće vještine, e, trebaju nam e, znanstvenici, trebaju nam inženjeri. Naravno da moramo učiniti mnogo više da naši nezaposleni uđu na tržište rada, no trebaju nam i ljudi izvana. Neke zemlje ih trebaju odmah. To naravno neće odlučivati Brisel, to je nacionalna odluka. No, mi bismo mogli to olakšati, zato što OECD pokaže da oni koji odaberu da žele se oceliti, to su visoki kvalificirani ljudi, oni ne dolaze u Europu, nego idu negdje drugdje. I ti, te brojke padaju već treću godinu za redom. Tako da moramo učiniti sve što možemo da visoko obrazovani ljudi, ali i ljudi sa malo nižim vještinama, da ukoliko žele da mogu naći recimo u slučaju sezinskog rada Mislim da se ne bismo trebali pretjerano brinuti oko odljeva mozgova, to bi mogao biti privremeni e, problem, ali na kraju to zapravo vrlo dobro funkcionira. Ljudi se vraćaju u svoje zemlje, donose nova iskustva, novo znanje. Važnost doznaka je najvažnija valuta na svijetu, tako da Mobilnost je dobra ne samo za pojedinca i za društvo, već i za gospodarstvo. Odgovor gospođi Keller. E, po pitanju granica. Da, to je ključni prioritet za zemlje članice. One su jasno rekle da je taj smart e, paket o granicama jedan od najglavnijih prioriteta. Što se tiče e, putovanja provjerenih putnika, dakle tu želimo E, olakšati onima koji redovito dolaze u Europu da mogu putovati jednostavnije. Dakle, s nekakvim tehnološkim e, tokenom, zato što sve će više ljudi dolaziti u Europu i imat ćemo sve manje ljudi zaposlenih na, u zračnim lukama i na granicama. Dakle, to govorimo da imamo elektronski način provjere putovnica, a ne dakle udaranja pečata. Znam da su ti sustavi jako skupi, stavili smo novac sa strane za to, a sada je na suzakonodavcima i na nacionalnim parlamentima i vladama da odluče kako to učiniti. O provedbi sustava azil, naravno tu se u potpunosti slažemo. Ovaj puta će biti jednostavnije, zato što su novi zakoni mnogo jasniji od onih koji smo imali prije. I zato smo ih morali izmijeniti. Bili su malo nejasni i bilo je teško komisiji e, pratiti kršenja zato što je e, bilo vrlo nejasno definirano kada smijete nekoga zadržati, kada ne. Tako da novi zakoni su mnogo bolji, mnogo jasniji i pružaju viši standard zaštite. Tako da komisija će to pratiti. Jako puno ćemo raditi na obuci, zapravo to već radimo i to posebice u zemljama koje nemaju puno iskustva u radu e, na zahtjevima za azil. Imamo članak 33 o Dublinskoj konvenciji putem kojeg možemo preventivno otići u zemlju članicu ukoliko utvrdimo da postoje e, problemi, ozbiljni problemi, kako bismo radili zajedno s njima i prisilili ih da dakle, osiguraju da sustav funkcionira. I neću oklijevati u korištenju postupka e, kršenja propisa ukoliko to bude potrebno. Zatim uspostavili smo područja u kojima bi trebalo biti puno više učinjeno i jednom od tih područja je po mojem mišljenju, dakle, to su pravne mogućnosti, zakonite mogućnosti dolaska u Europu. Tako da o tome moramo razgovarati i onda vidjeti na koji način to omogućiti. Humanitarne vize se mogu izdati sutra. Neke su zemlje vrlo stroge, zato što ako ambasade igraju ulogu kao e, uredi za azil, to dakle stvara jako puno pritisaka na njih. Ali moramo raspravljati o nekim drugim oblicima zaštićenog ulaska i sada razmatramo što možemo predložiti, no to je definitivno područje u kojem treba još malo razmisliti i razgovarati. Te naravno i pitanje e, raspoređivanja Svaki dan razgovaramo sa specijalnim povjerenikom za Siriju i vidjet ćemo hoćemo li održati tu veliku konferenciju za prikupljanje sredstava. Vidjet ćemo dakle da li UN dakle to može e, organizirati na terenu. Ja se nadam da će do toga doći, mi ćemo to naravno podržati, ali moramo znati da to možemo učiniti zajedno. Te na kraju gospođa Tampuli, da, Svjesni smo da postoje tvrdnje o vraćanju, prisilnom vraćanju. One su nezakonite, e, protivne su Ženevskoj konvenciji i međunarodnim standardima. I svaki puta kada čujemo o takvim slučajevima, kontaktiramo tu zemlju i zatražimo istragu i pojašnjenja. Naravno, komisija ne može biti svugdje i gledati što se događa Tako da imamo li dovoljno osiguranja da osiguramo da se to neće dogoditi? Ne. Ne možemo imati ljude na svakoj granici da to prate. Ali svaki puta kad čujemo o potencijalnom vraćanju, kontaktiramo naše zemlje članice i zatražimo istragu. I sada smo već u kontaktu sa nekoliko zemalja članica od kojih smo tražili odgovore o navodnim e, slučajevima vraćanja. O zadržavanju sa novim zakonima ćemo imati mnogo jasnije zakone i mnogo jasnija ograničenja o tome koga se smije zadržati, pod kojim okolnostima i koliko dugo. Znam da mnoge zemlje to danas krše to pravilo. Za desetak dana ćemo objaviti ocjenu e, direktive o povratu, da vidimo na koji način se provela, koji su problemi se pojavili, te da vidimo što možemo predložiti da se unaprijedi. Jer to su vrlo ozbiljni problemi i znamo da dolazi do jako puno kršenja. I mislim da sam sada eto odgovorila na sva pitanja. Hvala vam i na pitanjima i na sudjelovanju. Hvala i vama. Mislim da nema drugih pitanja onda ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. No prije toga ćemo se zahvaliti povjerenici Malstrom koja je došla ovamo i koja nam je objasnila sve ono što je vezano za postokomski proces vezan za unutarnje poslove. Hvala. And I suggest, please, if I may have your attention. S vašim dopuštenjem mislim e, da bih rado predložio da ne e, čekamo, molim da oni koji žele izaći iz dvorane, to e, učine tiho. Naime, moramo nadoknaditi onaj što naše kašnjenje, a u sljedećih sat vremena imamo novu temu. Please, those leaving the room, try to do it gently. Inside... Ja, molim da vi koji izlazite, izlazite tiho. Moramo sada preći na temu o temeljnim pravima. As I was saying, there is a chapter here by... There is a chapter... Kao što sam rekao, E, u idućih sat vremena govorit ćemo o temeljnim pravima za građane Europske unije u takozvanom digitalnom razdoblju. Treba ojačati zaštitu podataka protiv takozvani masovnog nadzora. E, Znamo svi na što ovdje mislimo. Početkom 2012. godine e, komisija je krenula sa vrlo značajnim paketom, dakle paketom zaštite podataka, uzevši u obzir tehnološke revolucije do koje je došlo od prve direktive o privatnosti iz 1995. i dakle postupanju s podacima. Dakle, sve što je bilo napravljeno u posljednjih 20 godina. U posljednjih 20 godina situacija se stubokom promijenila. E, postoje mnoge stvari koje su jako bitne za privatnost europskih građana i e, više se neće usvajati direktiva koju je potrebno transponirati u e, domaće zakonodavstvo, već se odlučilo za uredbu, a uredba je izravno primjenjiva, izravno utječe na pravni sustav svake zemlje članice. A to je isto tako nešto na što se mogu pozvati građani određene države pred svojim sudovima. Dakle, zaštita podataka do sada rukovođena je direktivom o zaštiti podataka, to se odnosi na e, sve e, e, koji rade na tom području od istražnih sudaca, drugih sudaca, onima koji rade na organima održavanja javnog reda i mira. Dakle, svima onima isto tako koji na mazovni način obrađuju privatne podatke europskim građanima. Ovaj je parlament prošlog tjedna na plenarnoj sjednici u Strasburu usvojio rezoluciju. A e, također čitav niz popratnih djelatnosti je učinjeno. Odbor Libe započeo je s parlamentarnom istragom o tvrdnjama da je nacionalni, program nacionalne sigurnosti iz SAD-a masovno nadzirao europske građane. Prošlog tjedna u Strasburu mi smo rezoluciju e, usvojili velikom većinom. Imamo danas kvalificirani panel koji će raspravljati na tu temu. E, najprije Jan Filip Albrecht, euro zastupnik koji je izvjestitelj o uredbi za zaštitu podataka. E, zatim e, su izvjestitelj o tome Dimitris Rucos koji će prvi govoriti nakon Claude Moraes koji je također eurozastupnik i on je bio izvjestitelj za istragu o masovnom nadzoru europskih građana. I na posljedku kolega e, Sigrid iz švedskog Rikstaga, dakle iz švedskog parlamenta. Za početak daću najprije riječ Janu Filipu Albrechtu, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam što nam dajete mogućnost za ovu razmjenu mišljenja. Ona je zaista ključna u svjetlu buduće dublje integracije na području pravde sigurnosti i e, građanskih sloboda nakon što je stupio na snagu Lisabonski ugovor, imamo i povelju o e, temeljnim e, pravima koje smo imali prije. Članak 16. Lisabonskog ugovora da je E, izrijekom pravni temelj za zaštitu privatnosti. Iako je dobro da se s tom reformom počelo, povjerenica Reding već je naglasila u kojoj mjeri je to bitno. Postoji čitav niz tema gdje bismo mogli razmotriti mogućnosti za zemlje članice da same mogu odlučiti kako urediti određene e, aspekte, ali ovdje možemo jasno reći da u ovom digitalnom dobu da test subsidijarnosti ukazuje da se ovo područje treba regulirati na razini Europske unije. 2011. godine postoje širok proces konsultacija gdje su i Europski parlament i vijeće uvelike sudjelovali. Došli do zaključka da moramo imati jedinstvenu normu za zaštitu podataka za e, cijelu Europsku uniju. Mislim da je to vrlo važno jer trebamo također primijeniti i postojeća pravila. Imamo direktivu iz 1995. o zaštiti podataka. Već tada dogovorili smo se o sveobuhvatnim zajedničkim pravilima za zaštitu osobnih podataka potrošača i građana. Ipak imamo 28 različitih normi kada se radi o obradi podataka. A kako se ti podaci obrađuju u stvarnosti u današnje vrijeme? Kada pogledamo tu stvarnost, naročito u posljednjih osam mjeseci, vidimo da je obrada podataka po svojoj prirodi ona koja ne poznaje granice. To je stvarnost s kojom se moramo suočiti iz tog razloga Europski parlament stalno naglašavao od srpnja 2011. godine, otkako je donio rezoluciju jednoglasno, da mi tražimo da uvjeti budu isti, da norme budu konzistente kada se radi o obradi osobnih podataka. Dakle, sve to treba činiti na način koji će biti što je moguće više konzistentan. Prošlog tjedna na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta na prvom se čitanju odlučilo o reformi zaštite podataka. S jedne strane uredba o zaštiti podataka, to je dio reforme i to će se moći primjenjivati praktički na sve slučajeve obrade podataka. E, te direktiva e, za zaštitu podataka na području, e, u sektoru policije i pravosuđa. To će biti jedno zasebno poglavlje tu se isto tako odražava stav Europskog parlamenta i tu se odražavaju minimalni e, standardi. Ja sam dvije godine radio na tom izvješću kao izvjestitelj e, u e, Europskom parlamentu često se može dogoditi da se nešto usvoji 10 glasova za i 20 suzdržanih, ali ovoga puta ovo je podržano velikom većinom svih zastupnika. E, sada je na vijeću da e, bolje definiran opći pristup. Htio bih samo ponoviti ono što sam rekao prošlog tjedna na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasburu. Bilo je potrebno više od dvije godine pregovora i e, mislim da sada E, možemo očekivati značajan korak naprijed prilikom usvajanja. U, za građane i potrošače moramo također postići da se bolje provode sve ono što stoji u direktivi iz 1995. godine. Jer e, mi smo često u situaciji kada stojimo puno loši u odnosu na treće zemlje, ne samo Sjedinjene američke države, već i na odnosu na druge treće zemlje. Vijeće Europske unije treba, lobi, nadamo se, barem tome, do ljeta razraditi opći pristup. Nadam se da smo svi mi, dragi kolege, tu zapravo isto mišljenici, te da ćemo raditi na tome da se vijeće pokrene. tu je teško postići da ministri izvoje dovoljnog vremena da bi radili na radnim skupinama vijeća. Naime, ne čuje se puno u medijima kada se bavite takvom vrstom posla. Međutim, radi se o nečemu što je od izuzetno važnosti i bilo bi dobro kada bi vi kao zastupnici nacionalnih parlamenta to također tražili od vaših ministara. Trebamo dakle čuti i vaše ideje e, za bolju uredbu. U protivnom nećemo napredovati mislim da mogu reći ime mojih kolega da je to zaista važno da u vijeću postignemo zajedničko stajalište te da se do kraja ove godine ili početka sljedeće e, završi rad na toj uredbi. I nakon toga će biti potrebno još otprilike dvije godine E, da se to stvar, da sve uredba zaista stupi na snagu, a to će biti tek 2017. godina i građani to čekaju. Hvala. E, kolega Albrecht. Vi, e, mi ovdje sada sasvim sigurno radimo s jednim od najvažnijih zakonskih propisa kojima se u ovom sazivu bavio Europski parlament možda uz direktivu o duhanskim proizvodima. Radi se o zakonu, ko, zakonskom propisu koji je na, u radu Europskog parlamenta na tom e, predmetu dakle, izazvao jako puno pritisaka na parlament. Ali tu nije parlament sada e, više e, taj e, na čijem terenu se nalazi lopta, već je to situacija u vijeću koje sada mora dati rezultate. Mi zastupamo europske građane, vi zastupate građani vaših zemalja u vašim parlamentima i e, to e, moramo uzeti u obzir. Prelazimo sada na drugog panelista, drugog panelista Claude Moraes koji je E, izvjestitelj e, za istragu o nadzoru američkog NSA nad europskim građanima. Hvala lijepa. Jan je rekao e, kako se uspješno glasalo prošlog tjedna u Strasburu i mislim da je to jedno od najuspješnijih zakonskih propisa kojim se bavio Europski parlament. Istoga se dana govorilo ne samo o direktivi, već i e, nakon 18 e, saslušanja da se završi s istragom o e, tvrdnjama Snowdona u odnosu na NSA i isto tako da se e, radi na nečemu što bih nazvao digitalnom agendom za prava, digitalnim pravima. Što se tiče samog glasanja, moram reći da je između ostalog moje izvješće dobilo veliku potporu. Želim se zahvaliti svima, svim zastupnicima, svim izvjeteljima u sjeni i drugima koji su zajedno sa mnom na tome surađivali. A radili smo 18 mjeseci. Zahvaljujem se cjelokupnom osoblju parlamenta koje na tome surađivalo. Znam da u dvorani ima mnogo kolega zastupnika u nacionalnim parlamentima. Dakle, obratit ću se prvenstveno vama. Zašto smo se mi u Europskom parlamentu odlučili za takvu istragu? Pa zato što smo morali napraviti nešto što je specifično za nas. Jan Albrecht bavio se samom uredbom. Uredba je ogroman zakonski propis, a prije toga e, dobili smo i ono što je Edward objelo objelodanio. Prema tome, malo pomalo sazrela ideja o tom prvom međunarodnom zakonu o privatnosti. Mnogi, e, velik broj nacionalnih parlamenta se u većoj ili manjoj mjeri bavio Snowdenim objeljenjivanjem. Moram reći da nismo baš bili jako zadovoljni radom u nacionalnim parlamentima. Zašto? Zato što u nacionalnim parlamentima ima puno problema kada se e, moraju baviti pitanjima obavještajnih službi. U nekim zemljama, u nekim parlamentima to se obavlja dobro, međutim to je vrlo teško. A u Europskom parlamentu vidjeli smo da je vrlo teško surađivati e, s obavještajnim službama koje su po samoj prirodi stvarni tajne službe, prema tome neće vam sve reći, e, vrlo ih je teško pratiti, vrlo je teško nadzirati njihov rad. Vrlo često radi se o strukturama koje se ne moderniziraju jer je potrebna velika hrabrost zastupnika da se u to upuste. Ono što smo mi htjeli napraviti s jedne strane baviti se pitanjem modernizacije, e, zatim e, nadzora nad tajnim službama, ali htjeli smo napraviti još nešto što je puno važnije, a to je da pokušamo i ažuriramo nešto što je još puno važnije, dakle da objedinimo sva ona pitanja koje sada želimo objediniti u e, povelju digitalnim pravima. I to je nešto što je jako važno za poslovne odnose u Europskoj uniji i sa isto tako sa SAD-om, zatim antiterorističke sporazume pa e, sporazume koje imamo o financijskim pitanjima, na primjer e, sporazum SWIFT. Morali smo se dakle baviti tim tvrdnjama i onim o što je Edward Snowden objavio. Što da radimo sa e, mnogim stvarima koje se odvijaju u kibernetičkom prostoru, dakle na web stranicama cloud computing i tako dalje. Dakle, htjeli smo se baviti tim pitanjima. Znali smo u našoj istrazi da se bavimo u vrlo teškim pitanjima, ali htjeli smo to učiniti ozbiljno i podrobno. A kada se ovo što se dogodilo dogovorio, e, mi smo se ovdje u ovom parlamentu bavili donošenjem najveće e, međunarodnog propisa o zaštiti privatnih prava. Radili smo e, na samoj izradi e, šest mjeseci, konzultirali smo mnoge stvari, radili smo sa i službama. To je vrlo teško jer to je nešto što je u nadležnosti pojedinih država, a ne Europske unije mnoge stvari su zapravo u sivoj zoni. Špiviranje e, u EU nekih institucija i tako dalje. To je tek jedan primjer. Druga siva zona je bila da smo mogli govoriti o Europskoj povelji, o temeljnim e, ljudskim pravima. E, to je zapravo isto predstavljao sivu zonu. Ne želim puno govoriti o tome, međutim za kraj želim reći da ako pogledate preporuke koje sam učinio, na primjer čisto pitanje i još jedan primjer toga, dakle, zviždača, novinara i tako dalje. izradili smo preporuke i to su preporuke koje bi vjerojatno vi napravili nakon nacionalnih parlamentarnih istraga. Mi smo jako ponosni na rezultat našeg rada i e, jako je važno da takve istrage radimo i s vama, s nacionalnim parlamentima, jer e, to treba trajati e, i u budućnosti. Naime, naš rad mora biti ozbiljan, imati dugoročne posljedice, mora usaditi povjerenje građanima. Mm. moramo e, se uvjeriti da jedina vrsta masovnog nadzora bude ona za borbu protiv e, kriminala putem interneta i terorizma. Eto, o tome smo radili u našoj izrazi, Nadam se da ćete i vi na to gledati na taj način i e, da će naša povelja o digitalnim pravima zaživjeti. Hvala, Claude. Da, ovo je zaista vrlo važno ustavno pitanje, dakle, zaštite podataka europskih građana i povelja o digitalnim pravima. Međutim, naš rad se mora nastaviti i potrebna nam je suradnja i nacionalnih parlamenta. To je pitanje važno i za Ustav svih e, vaših zemalja i zato će nam biti drago da čujemo zastupnika Karla Sigfrita iz švedskog parlamenta. Hvala vam gospodine predsjedniče što ste bili domaćen za ovu konferenciju i drago mi je što ste mi dopustili da sudjelujem u ime Švedskog parlamenta. Pitanje zaštite podataka postaje sve važnije za život građana, isto tako i za poslovanje poduzeća i vlade, jer se sve digitalizira. Još prije deset godina nitko nije razmislio da je procesuirane podataka ili zalihe podataka da je to nešto problematično, danas je drugačije. Imamo informacije koje pristižu iz povjerljivih e, baza podataka, imamo masovni nadzor i to sve pristiže na naslovnice novine. Postoji jedna poruka koja nakon ovih izjava gospodina Snowdena upućuje na to da treba što je moguće pooštriti politike veznih u zaštitu podataka. Tako bismo isto tako mogli ukloniti mogućnost da e, tvrtke koriste što manje stroge jurisdikcije za e, svoje poslovanje. Trebao bi harmonizirati regulative na europskoj razini. Neki smatraju da to treba učiniti, ali trebali bismo razmisliti o tome prije nego što krenemo napred. Ako znamo jednu stvar u Europskoj uniji, to je da jednom kada se nadležnosti premjeste u Briselu, onda je malo vjerojatno da će se ikad vratiti na lokalnu, regionalnu ili nacionalnu razinu. Stoga bismo kao i uvijek trebali imati za cilj harmonizaciju samo onih elemenata kojima je potrebna harmonizacija kako bismo s njima postigli naše ciljeve. U prijedlogu o e, europskoj zaštiti podataka e, ja mogu reći da ja gledam iz švedske perspektive, ja vidim jasne koriste ili opasnosti tog prijedloga. E, imamo, na primjer, možda neka pan-europska tvrtka, e, samo da ona mora e, biti u kontaktu sa, sa kontaktnim točkama u svim državama članicama gdje posluje, a ne samo u jednoj kontaktnoj točki. Dakle, na taj način je za njih na neki način olakšan postupak. Ali podaci koji se procesuiraju možda se ne nalaze u državi gdje je locirana ta nadležna agencija. Individualni građani će stoga imati velikih poteškoća komunicirati s nekom agencijom koja možda posluje pod stranim jezikom i čija tradicija mu je također strana. Zbog toga e, iako je ideja jedne kontaktne točke dobra i način na koji se može smanjiti nepotrebna birokracija, oni bi se trebali služiti samo e, za e, konzultaciju općenitim slučajevima. Zatim isto tako što se tiče formulacije ovog prijedloga. Imamo dakle prijedlog e, uredbe koja ima izravan učinak u državama članicama. Kao odgovor na to švedski parlament je izjavio da bi nam bilo daže da je on u obliku direktive ono što imamo trenutno. Općenito rečeno, direktiva pruža državama članicama više manevarskog prostora da se prilagode i da prilagode svoje postojeće zakone. Taj manevarski prostor je utoliko važniji kada je sadržaj e, zakonodavnog dokumenta nešto što se tiče više kategorija temeljnih prava. E, to je upravo ono što je problematično sa trenutnim e, prijedlogom E, uredbe o zaštiti podataka. Zaštita podataka je vrlo važna za demokraciju, ali isto tako je važna i sloboda informacije i sloboda govora. Zaštita podataka je ograničavanje procesuirana prijenosa i prikupljanja podataka. I stoga je to po definiciji temeljno pravo koje ograničava druga temeljna prava. Temeljna prava su e, normalno kodificirana ne samo u nacionalnom zakonu, nego u, isto tako na ustavnoj razini. Zbog toga nova uredba o zaštiti podataka koja ne pruža dovoljno fleksibilnosti bi mogla biti u sukobu sa nacionalnim ustavima e, određenih država članica. Direktiva koje bi države članice mogle provesti na vlastit, e, na vlastitu odgovornost je zbog toga sigurnija. Kao što zaštita podataka mora biti ravnotežena naspram pravo na informaciju i pravo, slobodu govora, isto tako se mora ravnotežiti i e, naspram legitimne potrebe da se koristi podaci. To je potreba koja možemo e, naći u privatnom sektoru, u akademiji, ali isto tako i u javnom sektoru. E, privatni sektor procesuira i prikuplja podatke, no to se često čini uz e, suglasak korisnika koji smatra da ako želi koristiti neku uslugu na internetu, da u tom smislu se može odreći dio svog integriteta. To je E, žrtva koja, na primjer, činimo ako otvorimo račun na Facebooku. bio koji korisnik Facebooka ili nekog, e, neke usluge e-maila na internetu je odlučio dati svoje, pružiti povjerenje e, tom pružatelju usluge na internetu i mi mu trebamo dati to pravo. Ta, taj prijedlog zakonodavnog dokumenta ne bi se trebao interferirati sa usuglašenim ustupkom informacija. politika zaštite podataka bi se trebala koncentrirati na slučajeve zlouporebe e, s osobnih podataka koji se kad kad pojavljuju kako u javnom tako i privatnom sektoru. Kad kažem zlouporabu onda mislim da e, se prikupljaju podaci širi, širog opsega od onog što se e, o čemu se korisnik suglasio ili koji ide na štetu korisnika. Razne osobe smat, imaju različita gledišta što su to povjerljive informacije. Neki bi neku informaciju nerado podijelili s drugima, a drugi pak tu isto informaciju dijele e, vrlo dobrovoljno. Zbog toga e, ovaj prijedlog mora isto tako dati određenu slobodu korisnicima da odluče koje informacije žele dati e, kojim drugim dionicima. Stoga moraju isto tako sve, toga stoga mora isto tako sve biti na jeziku koji korisnik može razumjeti. E, vrlo je teško uvijek se osigurati e, da se, slažete s onima što piše prije nego što kliknete na e, gumb za usuglasak zbog različitih jezika. Kada koristimo Google Drive ili Hotmail ili Facebook, znate li doista koje se dopuštenje da li dali usluga? Vjerojatno ne. Zašto je to problem? To je problem zato što ljudi mogu samo iskoristiti svoja prava ako znaju i razumiju svoja prava. Sloboda koju, e, moć koju bi pružatelj, e, koju bi korisnik imao kada bi znao u potpunosti što e, dobiva, to je vjerojatno veća moć nego što kada bi osoba imala potpun uvid u svoja prava vezanih uz zaštitu podataka. Jedan dio koji bi Europska unija mogla učiniti, osim da osvoji novo zakonodavstvo, jeste da e, se oblikuju zajednički standardi za sporazume e, u vezi s razmenom zaštite podataka. To bi bili sporazumi koji bi bili lako razumljivi, s pravilima koji su svima jasno shvatljiva kako nitko ne bi e, bio žrtva nesporazuma oko toga za što se usuglasio. To bi pomoglo individualnim korisnicima, ali su tako i poduzećima. Kada, bi, kada osobe znaju i kada e, podržavaju pravila, onda će im isto biti lakše da koriste internet usluge. Iako ako to znači da će se e, da će morat podijeliti određene osobne informacije. Kao zaključak ja mogu reći sljedeće. Kao prvo, nacionalne pravne tradicije su različite a predetaljna uredba bi mogla biti preteška za neke države članice što se tiče provedbe. Kao drugo, e, pravna zaštita e, podataka je bitna kako da se podigne povjerenje u online usluge, tako isto tako da se zaštite integritet osoba. Kao treće, zakonodavstvo vezno zaštitu podataka uvijek u određenoj mjeri dolazi u sukob sa drugim temeljnim pravima, na primjer pravo na informaciju ili sloboda E, govora, dakle nemojte to izuzeti suma. Kao četiri, nemojte pretjerako otežati e, poslovnim i javnim subjektima da koriste podatke za e, legitimne svrhe. Mi želimo učinkovite privatne tvrtke koje pružaju dobre usluge na internetu i želimo isto tako da javna, javna vlast može procesuirati važne podatke. Temena prava nisu e, dovoljna sama za sebe. Osoba moraju isto tako znati i razumjeti svoja prava kako bi ih mogli iskoristiti. To je zadnja točka. Hvala vam. Hvala. Sad e, otvaram e, raspravu za sve vas. Imate li pitanja, komentara, napomena? Ponovno ćemo započeti sa Lordom Henijom. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo kao prvo jednu riječ mom prijatelju i kolegi Klodu Moraesu s kojima se inače slažem u vezi dosta toga. On je bio dosta kritičan prema radu koji su počinjali nacionalni parlamenti nakon e, izjave Snowdena i nakon e, e, otkrića o aktivnostima NSA agencije. No mislim da je zapravo uputio pažnju na razlog zbog kojih je teško e, izvršiti nacionalne istrage, a to je stoga što nacionalni odbori koji se bave sa e, e službom i sigurnost imaju e, potpunu nadležnost za to, a to Europski parlament nema i stoga oni moraju biti vrlo pažljivi što se tiče onoga što rade i govore, jer su oni izravno odgovorni biračkom tijelu u vlastitoj državi. I zato odbori, e, zajednički odbori, e, zajednički, od, sastanak oba doma u jednom kraljevstvu koji se bave ovim pitanjem trenutno vrlo detaljno raspravljaju tu temu, a oni imaju potpuno nadležnost za to, a Europski parlament nema. Što se tiče e, pitanja zaštite podataka, to je na neki način problem koji pristiže iz pakla. Zato što imamo tri pokretačke snage koje su u sukobu. Jedna koju sam upravo spomenuo, dakle koju je spomenuo isto tako i Claude Moraes, a to je nacionalna sigurnost. Nesumnjivo je da e, je nacionalna sigurnost od iznimnog značaja na ovom području i da kriminalci i teroristi koriste sve moguće tehnološke napretke e, i to maksimalno. Dakle, to je jedno, zatim imamo zaštitu podataka, koja se raspravlja na nizu naših sastanaka pa i danas i koja je naravno od iznimnog značaja, ali postoji i treći element o kojem se ne raspravlja mnogo, e, iako je zapravo govornik iz švedskog Reichstaga upravo to spomenula, to je potreba da se ne oskvrnu naša poduzeća, naš, naše trgovine sa pretjeranim pravilima koji stavljaju u nepovoljni položaj kada e, trguju u jednom svijetu koji je u potpunosti međusobno ovisan, dakle u smislu međunarodne trgovine. Ta tri faktora je vrlo teško pomiriti. I ja zapravo ne kritiziram vijeće zbog toga, ali to je razlog zbog kojeg je bilo potrebno toliko vremena kako bismo stigli do ove točke. Europski parlament je iznio svoje mišljenje i njih treba vrlo ozbiljno shvatiti, e, dakle zbog suodlučivanja. No, ta tri pokretača koje su često proturječna je vrlo teško pomiriti. I ako bih mogao završiti sa jednom e, sasvim osobnom primjedbom. Cijelo ovo područje se razvija e, na iznimno visokoj razini. Neki kažu da promjene koje su pristigle u proteklih 20 godina, da će eh, ih se sada u potpunosti prijeći u idućih dvije ili tri godine. I izgleda da smo doista u situaciji koja se cijelo vrijeme iznova mijenja. Pitam se doista da li eh, jedan instrument koji se često koriste u zakonom postupku moje zemlji, to je takozvana eh, klauzula kada ističe neko zakonodavstvo, koje znači da morate revidirati to zakonodavstvo nakon određenog razdoblja i ne ostavlja vam onda na teret loše smišljeno zakonodavstvo koje više nije u potpunosti e, prikladno za uporebu. Ne bi li to možda trebalo e, biti nešto što bi trebalo uzeti u obzir e, kada govorimo o pregovoru između Europskog parlamenta i vijeća? Hvala Lord Henny. Netko drugi tko želi izneti neki komentar? Nijedan drugi zastupnik u ovom trenutku. U redu, onda završni komentari od naših govornika na podiju. Filip, izvoli. Kao prvo, hvala na ovim izlaganjima, na tome što su govornici iznijeli izazove s kojima su suočeni na oba ova područja, koja su oba vrlo važna. Dopustite mi da možda pokušam objasniti da su većine ovih zabrinosti koje ste vi iznijeli zapravo nešto što mi u potpunosti dijelimo. I mislim da je dobro da se e, uvijek iznova u te zabrinutosti u okviru ovog e, postupka i da ih uvijek iznova spominjemo, dakle u proteklih dvije godine od kad je započeo taj proces. Imali smo 4000 amandmana e, našem mišljenju Europskog parlamenta prije nego što smo sastavili zajednički tekst i e, budite sigurni da su mnogi od tih amandmana upravo naglašavali ove točke. Pregovarali smo e, dakle, svim klubovima zastupnika pa i onih koji dolaze iz vaših političkih stranaka, o tekstu nad kojim se gotovo cijeli Europski parlament složio nakon što smo eh, eh, imali sve te rasprave, imali smo i konzultacije sa svim eh, zainteresiranim strankama u vašim državama članicama o ovom pitanju. Moj je utisak stoga da kada bismo još jednom, kada biste još jednom pogledali naše stajalište koje smo usvojili prošli tjedan, da ćete u njemu naći mnogo tih problema za koje ste vi, e, koje ste vi tražili i u našem tekstu, jer smo mi e, se, se posavjetovali isto tako s vama i vašim kolegama. Mislim, već smo gotovo promijenili svaki članak prijedloga komisije, a moj je dojam da smo već prešli dosta velik put što se toga tiče. Što se tiče e, jedne kontrolne točke, one stop shop na engleskom, bitno je znati da već danas imamo taj problem u trenutnom zakonodavnom okviru našeg unutarnjeg tržišta. Već danas imate taj problem da e, europski građani, osim građana Luksemburga, moraju se obratiti e, tvrtki Amazon u Luksemburgu. Dakle, svi oni već sada se moraju obratiti glavnoj instituciji na cijelom unutarnjem tržištu. Samo što je to pravno vrlo nesigurno i nejasno kako zapravo se to sve odvija, kako se odvija postupak. Pa je to za danas za građane iznimno velik izazov da doista e, iskoriste svoja temeljna prava što se tiče e, poduzeća koja dolaze koja stižu na naše unutarnje tržište izvan, e, e, od područja izvan Europske unije. Dakle, tu gdje imamo zajednička pravila što se tiče pravila tržišnog natjecanja, mislim da E, bismo njima isto tako trebali obratiti, obraditi temu zaštite e, podataka jer se to treba primjenjivati na sve igrače na našem tržištu na jednak način. Ono što smo mi uveli u Europskom parlamentu je posebna formulacija da, na primjer, građanin u našoj državi članici se može obratiti našoj vlasti i zatim naša nadležna služba mora e, naći dobru interpretaciju sa tom tvrtkom o kojoj se radi. Mislim da je to dobar način jer to stvara e, jedan dosljedan sustav, a to je, sve ono, to je zapravo ono što želimo. Radi se o pravnoj sigurnosti, radi se o dosljednoj primjeni. Prije svega za e, poduzeća je to vrlo važna točka. Jer kompetitivno nepravedan položaj je ono čega se želimo riješiti s ovom novom uredbom. Jer trenutno imamo 28 različitih standarda koji se primjenjuju na našem unutarnjem tržištu, a to je kompetitivna, eh, kompetitivno nepovoljan položaj. A zapravo poduzeća koje dolaze na naše unutarnje tržište s područja izvan Europske unije uopće se ne osvrću na naša pravila i stoga su u velikoj prednosti kada govorimo na primjer o područjima poput informacijsko-tehnologijskih eh, poput informacijsko-komunikacijskih tehnologija. To znači da će inovacija na području e, informacijsko-komunikacijskih tehnologija doći samo kada uklonimo taj kompetitivno nepravilan položaj e, koji nam pristiže zbog e, raznih velikih igrača s globalne scene. To je ono što želimo postići i zato nam je potreban zajednički pristup kako nacionalnih parlamenta, tako i Europskog parlamenta i mislim da bi bilo dobro kada bismo se mogli koncentrirati na izazove i na brojke koje još moramo odrediti u ovom, ovom nacrtu uredbe i tu vam iznimno zahvaljujem na vašim doprinosima. To je zapravo ono što želimo postići i vrlo mi je drago što mogu reći da ja i moji kolegi, kolegi koji su radili na ovom nacrtu uredbu u, Europskom parlamentu su e, iznimno otvoreni za dijalog s vama, pa i što se tiče specifičnih pitanja, jer mi želimo napraviti to dobro. Mi želimo izraditi uredbu koja se ne tiče samo tehnoloških napredaka u proteklih dvije godine, već koja je tehnološki neutralna i to e, na najbolji mogući način, koja se može temeljiti na načelima te na definicijama, koje se mogu zatim e, primijeniti i na buduće tehnologije koje će pristići za nekoliko godina, kada govorite, na primjer, poput inovacija, e, poput Google Glass ili nekih drugih inovacija koje će ponovno izvršiti revoluciju E, na to kako mi definiramo e, ovo digitalno doba. Stoga, u idućih nekoliko mjeseci kada će vijeće odrediti svoj vlastiti pristup, svoje sljednice, imajte na umu i našu želju Europskog parlamenta da bismo mi e, htjeli našim građanima predstaviti jedan rezultat kojim koji ćemo postići bolje poštivanje i zaštitu njihovih osobnih podataka. To je naša zajednička odgovornost. Dobio sam e, jedan zahtjev za riječ čim smo se vratili na podijum, tako da pretpostavljam, to jest predlažem da to učinimo sada, pa da se onda vratimo našim e, izvjestiteljima Claudu i Carlu Sigfridu, a, e, gospođa iz talijanskog parlamenta. Hvala vam predsjedniče, hvala i govornicima na ovoj jako važnoj raspravi o ovoj temi koja je sada od velike važnosti. Htjela sam poručiti ovom odboru da u Italiji e, razgovaramo u Domu zastupnika upravo o ovoj temi. I kroz nacrt zakona koji je predložen pokušavamo uključiti ono što je izraženo u člancima 16 i 17 direktive kad govorimo o ispravku i brisanju te i o e, pravu na zaborav. To je sve vrlo aktualno i sa nacrtom zakona našeg parlamenta. Naravno, ne planiramo još dodatno zamrsiti mrežu, već želimo da ta mreža ostane mm, teritorij e, stvarnih sloboda, a ne anonimnosti iza čega se mogu skrivati i e, ozbiljni, ozbiljna nasilja kada se mreža pretvori u e, mjesto agresije. I upravo ove dane u Italiji e, se vodi žustra rasprava o tim pitanjima zato što se poziva na suprotstavljena prava i cilj našeg nacrta zakona jest da uravnotežimo različita prava. S jedne strane pravo na izražavanje, pravo na informaciju, a s druge strane pravo osobe da bude slobodna od nasilja, od e, kršenja vlastitog e, dostojanstva i zaštita pogotovo ranjevih subjekata koji se na mreži, kojima se na mreži može prijetiti. I istina je da nacrt zakona da se zove zaštita osobnog e, dostojanstva na internetu. Kod nas je to e, kod nas je vrlo raširena i tema kibernetičkog bulinga i zbog toga moramo e, raspravljati o ovoj temi sa stav zakonodavnog, tehničkog i pravnog stava, ali i kulturnog. Dakle, pozvati e, mlade da koriste mrežu, ali da se znaju obraniti protiv svakog oblika agresije. Danas imamo strašne oblike nasilja prema ženama, na primjer, koje sada pronalaze hrabrost da ukažu na njihove zlostavljače. Tako da pozivam Europsku uniju i Europski parlament da doista s tog stava moramo biti jasni i jasno definirati granice unutar kojih će onda zemlje članice djelovati. Hvala vam. Hvala vama, zastupnice Moretti. Vraćamo se na podijum. Klod, e, hoćeš ti nešto reći? Ako mogu samo kratko odgovoriti Lordu Haniju. On je, po mom mišljenju, jedan od, osoba koja najviše cijenim u ovoj sobi, u ovoj prostoriji. I jedna od stvari Eh, oko Europskog parlamenta jeste da jedinstven i i nema zapravo odgovornosti za tajne službe, za razliku od nacionalnih parlamenta, za razliku od naše male unutarnje mreže, koja naravno nije tajna služba u tom smislu. Eh, to zapravo ono u čemu se ne slažem s vama jest e, da ja nisam rekao da mi nemamo odgovornosti prema tajnoj službi i da zato postoji razlike između onoga što mi možemo reći i što e, dom lordova ili dom zastupnika ili švedski parlament može reći o tome. Naš problem je bio da smo imali jedinstvenu priliku saslušati E, zastupnike iz odbora vaših parlamenta i to je za nas jedna stvarno jedinstvena situacija. To se dogodilo u e, slučaju kada e, je bio dakle u središtu skandala o otkriću, o špionaži NSA i ono što je najvažnije je da smo otkrili ono što i svi ostali znaju, a, a to je da izabrani zastupnici nacionalnog parlamenta imaju vrlo težak problem pred sobom. U normalnom razdoblju, ako sjedite u odboru za tajne službe, nemate problema. Sjedite tu i radite svoj posao. No, kada se dogodi ovakav slučaj poput ovog sa špionažom, tako nešto nam se još nije dogodilo, Imali smo 1970. i dokumente iz Pentagona, ali nešto poput ovoga se još nije dogodilo. Dakle, kad je otkrivena ta masovna špionaža, mnogi odbori s kojima smo mi, nacionalni odbori s kojima smo mi razgovarali, su odjedno morali ispitati e, te tvrdnje, istražiti te tvrdnje. To znači da su zastupnici iz nacionalnih parlamenta morali biti vrlo hrabri i e, koristiti zastarjele načine nadzora da bi razgovarali sa tajnim službama koje sada koriste tehnologiju i resurse koje su na toliko naprednoj razini, a režimi e, nadzora su bili pripremljeni u jednom drugom vremenu. O tome smo mi razgovarali to je bio slučaj sa mojom zemljom. E, tako da trebalo je hrabrosti od članova parlamenta da ispituju tajne službe iz različitih iz očitih razloga. Tako da to su bila naša saznanja i to je bio problem i sa interakcijom između članova parlamenta i članova tajnih službi. Tako da u ovom izvještaju jednostavno predlažemo da s obzirom na to da smo imali tu jedinstvenu perspektivu i da tražimo modernizaciju režima za nadzor i sustava za nadzor, jer ako to ne budemo učinili imat ćemo sve veću veće e, tajne službe sa sve manje manje nadzora. Zašto to znamo? Zato što je to e, Bijela kuća priznala u Obaminom govoru prije Božića. E, NSA agencija je izbjegla kontroli. Vidjeli smo generala Aleksandra i vama, zastupnicima nacionalnih parlamenta želim poručiti da je to jedna od lekcija koju smo naučili u ovom slučaju. Trebaju nam moderni sustavi nadzorna, to nismo shvatili. Naravno da imamo pravo na tako nešto, ne znači da smo mi odgovorni, e, da se nešto posebno koncentriramo, ali to smo vidjeli i bili smo u jedinstvenoj poziciji u ovih šest mjeseci da doista možemo sagledati to sve. Hvala Klod na komentarima. A sada ja kao predsjednik Vidio sam da se još jedna ruka digla izvan rasporeda. Tako da, ako, gospodin, ako želite komentirati, molim vas, učinite to i to brzo. E, Sudjelovao sam na većini tih rasprava i saslušanja, doista smo otkrili jako puno toga i bilo je vrlo fascinantno iskustvo. Naravno, vlade špioniraju druge vlade, to, tu se nisam iznenadio. Zatim, vlade špioniraju ljude mm, za koje smatraju da su neprijatelji. Nije ni to baš idealno, ali to vlade rade. Ono što je bilo potpuno neočekivano, bilo je... Ne mogu se sjetiti e, imena jedne bivše članice e, britanske tajne službe, mislim da ona bila bivša djevojka nikoga. Dakle, ona je rekla dakle, da su oni špionirali a, vla, ministre iz vlade i to mi je bilo stvarno fascinantno. Što će im, te, što ti podaci? Pitam se zašto su to korite. Hvala što ste bili ovako kratki. A sada se vraćamo na podijum. Najprije gospodin Siegfried. Ako netko još nešto želi komentirati, molim vas samo da budete kratki jer više jer smo otišli zapravo, jako kasnimo prema našem rasporedu. Tako da, gospodine Sifrid, izvolite. Zašto je teško regulirati internet? Zato što, kao što ste rekli, to nije nacionalna arena, ali nije ni europska arena. Riječ je o globalnom prostoru gdje se odvija globalno natjecanje između e, tvrtki i recimo potrošači se obraćaju europskim tvrtkama zato što možda vjeruju e, zaštiti podataka. To bi bilo dobro. Ne bi bilo dobro da se ljudi obrate nekim drugim tvrtkama, ne europskim, zato što ovako stroge politike zaštite podataka e, ne dopuštaju europskim tvrtkama da potrošačima pruže ono što e, usluge koje trebaju. Tako da ne želimo staviti europske tvrtke e, u nepovoljni položaj. Siguran sam da je to želja svi u nas, ali mislim da onda moramo vrlo pažljivo djelovati. Bili ste vrlo kratki, odlično, a sada se vraćamo e, gospodinu Albrechtu. Htio bih vas pozvati da doista naglasimo elemente u kojima su potrebna poboljšanja i to da zaštitimo naš zajednički interes. A to nije preopterećivanje niti stvaranje više administrativnih prepreka ili birokracije. I to je naš zajednički interes. Mislim da svi klubovi zastupnika u Europskom parlamentu to pokušavaju ostvariti u ovom slučaju ali stvarno mislim da zajedno moramo ući u srž toga i unaprijediti situaciju, a ne vrtiti se e, sa općim primjedbama o tome što se ne bi trebalo dogoditi, jer mislim da se oko toga svi slažemo. Dobro, sada dolazimo do kraja ovog dugačkog dana. Uh, sljedeća tema je e, Ured Europskog javnog tužitelja pozivam e, zastupnike Europskog parlamenta koji e, rade na toj temi, to je Brigit Zibel i gospodin Nikolaj Nika, Nika. On je dopredsjednik e, odbora za pravna pitanja, mm, discipline i imunitete rumunjskog, parlamenta. Tako da molim vas da uzmite mjesto ovdje na podiju pa ćemo krenuti.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 Okay, shall we go? Shall we go right away, please? Let's, let's make it smooth. Dobro, nastavljamo. Molim vas da budemo brzi. Ovo nije manje važna tema e, i znate da je jedan od e, ciljeva Lisabonskog ugovora bilo E, uspostava borba protiv organiziranog kriminala na razini Europske unije. Komisija je preuzela inicijativu da osigura pravne osnove za uspostavu uroda Europskog javnog tužitelja. To je sadržano u članku 86 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Riječ je o Dakle, to je postepeno uspostavljanje ureda koji će se najprije baviti zaštitom financijskih interesa Europske unije, a nakon toga borbom protiv čitavog niza preko prekograničnih kriminala. E, to je sadržano u e, članku 83 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Naravno da smo svjesni poteškoća i nedostataka te inicijative Svjesni smo i nevoljkosti zemalja članica da pripreme teren u ovako važnom području, mm, poput toga da se pred sud dovede one koje krše mm, propise Europske unije. Isto tako smo razmatrali e, tehničke poteškoće mm, otvaranja takvog uspostave takvog ureda prema Eurojustu. Nacionalni parlamenti su čak e, podigli svoj žuti karton. To je kao dakle, upozorenje da e, se tu ulazi pod njihovu jurisdikciju. Tako da parlament je u ovom slučaju identificirao e, propuste, a i u slučaju europskog uhidbenog naloga zatražili smo određene u, izmjene, to su dakle postupovna prava, prava na usmeni i pismeni prijevod, pravo na informiranje u e, kaznenim postupcima, pravo na odvjetnika. To je sve usvojeno, a novi uh, propisi o pravnom lijeku te o prezumciji nevinosti, na tome se sada radi u parlamentu i u vijeću. Tako da čujemo od našeg izvjestitelja u sjeni o uredbi o toj uredbi. Dakle, to je gospođa uh, e, Ciber, a nakon toga ćemo čuti potpredsjednika odbora za pravna pitanja, gospodina Nikola Nika, Izvolite. Hvala vam. Budući da je ovo zadnji dio jako dugačkog dana, mislim da su svi umorni, tako da ću E, moju kratku poruku početi na jedan drugačiji način. Zato što stvarno mislim da je jako važno da su ovdje zastupnici nacionalnih parlamenta i da imaju priliku na direktnu razmjenu informacija. A ja mislim da je ovaj dio vrlo uzbudljiv, zato što danas imam mogućnost zamijeniti dva zastupnika parlamenta koji nažalost nisu mogli sudjelovati na sastanku. Tako da ću stvarno učiniti, da ću sve od sebe. Jutro smo razgovarali o Europolu, a danas bismo trebali, e, a sada bismo trebali razgovarati o uredu Europskog javnog tužitelja i e, uhidbenom, europskom uhidbenom nalogu. Time želim reći da u nekim slučajevima donošenje odluka i donošenje politika se često koncentriralo na područje tužiteljstva. I iako se slažem da je, su sva ta pitanja bitna i potrebna i da im je dana i da će donijeti dodanu vrijednost, ovo je tek jedan dio našeg pravnog sustava. Zašto? Zato što ovlasti u pravosudnom sustavu i u tužiteljstvu mogu doći samo od javnih tijela i država. No dati građanima osjećaj da mogu imati povjerenje u sustav, da imaju uravnotežen pravni sustav, da bismo to ostvarili nije nam dovoljna samo suradnja u području e, tužiteljstva, već i u području e, obrane i postupovnih prava. I tu malo zaostajemo. I zato bih htjela spomenuti neke konkretne stvari, ne samo o e, Europskom javnom tužitelju i uhidbenom nalogu, već i vrlo jasnu vezu je ove mjere imaju na postupovna prava. Zato što ako imate vrlo e, čvrst položaj europskog javnog tužitelja, koje će biti ovlasti obrane u Europskoj uniji s druge strane. Tako da moramo biti jako pažljivi. Početi su sa nečim e, vrlo konkretnim, stvarima koje se odnose na europskog javnog tužitelja, a nakon toga preći na uhidbeni nalog. Parlament i zapravo svi klubovi zastupnika se slažu da javni tužitelj, da mu je prvi zadatak praćenje prevara i borba protiv prevara, protiv financijskih interesa Europske unije. I da je to dobra ideja. No, ako pogledamo prijedlog komisije, isto tako vidimo, najlazimo na neke probleme. Jer zapravo odluka za osnivanje te nove institucije se vodi kroz, ide kroz postupak suglasnosti. To znači da na kraju nismo uključeni u sve detalje odluke, već samo na kraju. Samo na kraju možemo reći da ili ne krajnjem prijedlogu. Zato smo mi odlučili pripremiti prvi izvještaj prije nego se uopće krene sa opisima naših e, stavova i što bi trebalo biti ostavljeno za kraj i što bi dakle trebalo, gdje bismo, u kojim bi se mi fazama trebali uključiti. Na taj način želimo da vijeće ima na umu e, kada se bude raspravljalo o budućnosti uhidbenog naloga. U prijedlogu komisije ono što mi želimo je da imamo neovisnog i snažnog europskog javnog tužitelja koji mora imati ovlasti da radi na tim temama. S druge strane ne znamo što je s, sa pravima na obranu, postupovnim pravima, jer smo tek počeli raditi na tome. I već smo to danas nekoliko puta spomenuli, neke su stvari još uvijek otvorene. No to je potrebno zato što što će vam pravo na odvjetnika ako ga ne možete, ako si ga ne možete priuštiti i ako nemate pravo na pravnu pomoć zato što još uvijek nemamo pravila za pravnu pomoć. E, pitanje prezumcije nevinosti, a budući da dolazim iz Njemačke, imamo jedan ili dva slučaja u kojima ova vrlo važna točka nije dovoljno pažljivo uzeta u obzir i ako ste na kraju postupka, jeste li krivi ili niste krivi, imate pravu, pravo da informacije o optužbama, da se s tim informacijama vrlo pažljivo rukuje, zato što vam se život može vrlo jednostavno uništiti e, život. Bilo, bez obzira na to jesu li te optužbe točne ili ne. Tako da imamo jako puno posla on, dakle, na ovlastima javnog tužitelja i prava na obranu i postupovna prava s druge strane, a moramo i osigurati da ta prava funkcioniraju u trenutku kad europski javni tužitelj krene sa svojim radom. I nadam se da ćemo doći do toga i da ćemo uz malo iskustva nakon nekoliko godina imati mogućnost proširiti taj posao i proširiti ovlasti javnog tužitelja i na druge teme. No znamo da žuti karton, da su nam neke zemlje pokazale žuti karton. Tako da da, postoji šansa za pojačanom suradnjom, ali budimo iskreni. Ako ta nova institucija europskog javnog tužitelja bude učinkovita, iako bude imala smisla prema sredstvima poreznih obveznika, zar nije, zar nije bolje da više od devet zemalja članica sudjeluje u tome? Mislim da bismo najbolji deal dobili kada bi većina ili sve zemlje članice odlučile sudjelovati u tome. Jer u protivnom će biti osnova za sumnju hoće li ta mjera biti učinkovita. To toliko o europskom javnom tužitelju, a sada prelazim na europski uhidbeni nalog. E, europski uhidbeni nalog funkcionira već godinama i dao je dobre rezultate u suradnji, u pronalasku optuženika između zemalja članica, no istovremeno od samog početka radimo na europskom uhidbenom nalogu i neki nam se problemi opetovano pojavljuju. I još uvijek ih nismo uspjeli riješiti. Koje su nam te loše situacije sa uhidbenim nalogom? Prva točka je da očito nije jasno koje su vrste zločina koje daju razlog da se Mm, iskoristi europski uhidbeni nalog. Nekada se koristi samo za manje zločine, možda ako postoji svjedok u drugoj zemlji. A ponekad nema ni dovoljno dobrih e, dokaza kojima će se dokazati da osoba koja se traži uhidbenim nalogom bi doista mogla biti krivac. Već tek nakon, e, dakle, izručenja osobe drugoj zemlji, tek se onda počnu istraživati dokazi. To znači da su te osobe zadržane u drugoj zemlji gdje e, ne znaju jezik, e, gdje ne poznaju pravni sustav. I to ne samo da ih se tu drži mjesecima, već čak i godinama u nekim slučajevima. Osim toga, ponekad se događa da su osobe zadržane u pritvoru prije suđenja prije i da zapravo uopće nisu bile krive. I to naravno nije vrlo korisno, zato što ako ste proveli godinu dana u zatvoru u nekoj drugoj zemlji, da je vaš život uništen. A s obzirom na to da još e, nismo odlučili o direktivi o prezumciji nevinosti, znamo da ako napustite zemlju i krenu kružiti glasine da ste u zatvoru zbog europskog uhidbenog naloga, čak i kad i ako se vratite, netko će reći mora da je postojao neki razlog zašto je ta osoba bila u pritvoru. Neće vam svi vjerovati da niste krivi, vjerojatno ćete izgubiti kontakt s obitelji, s prijateljima, mm, na radnom mjestu i tako dalje. Tako da rad na postupovnim pravima može dati dobre temelje za bolje funkcioniranje europskog uhidbenog naloga, bolje nego što funkcionira danas. Nitko ne želi e, ukinuti taj instrument, ali on mora funkcionirati bolje nego u proteklim godinama. Postupovna prava će sigurno dati par e, bodova u napređenju uhidbenog naloga i još ćemo dati nekoliko zakonodavnih prijedloga i jedna od točaka je da ne samo postupovna prava, o kojima će se odlučivati sljedeće godine, da se ta prava moraju poštivati, a osim toga da nam treba i više pojašnjenja o razlozima, o zločinu, kakav će biti status prije nego što se može zatražiti uhidbeni nalog, a i razlozi za odbijanje moraju biti e, precizniji. A trebaju nam i jasnija pravila o alternativama alternativama pritvora i pritvora prije suđenja. Zato što doista nije potrebno zatvoriti osobu u zatvor. Mogu se primijeniti i druge mjere, na primjer videokonferencija ako vam je netko potreban samo kao a, svjedok i naravno ima i drugih alternativa. Te posljednja točka, što god radite. I čak i ako budete radili najbolje što možete, E, može doći do grešaka i može doći do pogrešnih e, prosudbi. Tako da moramo dobro proučiti dakle, što se događa ako ste pritvoreni, a niste krivi, a možda ne možete dobiti natrag svoj život, ali možda možete dobiti nešto novaca kako biste mogli opet stati na noge i povratiti svoj život. Tako da dosta je toga učinjeno u području postupovnih prava, prava na obranu i to se sada mora dakle, staviti u zakone i voljela bih čuti nacionalne parlamentarce koje je njihovo mišljenje o tim jako važnim temama. Hvala lijepa. E, podsjetit ću vas sada da dolazimo do kraja našeg vrlo dugog dana kojeg moramo završiti u 18.30. Prema tome ne smijemo prekoračiti vrijeme, imajte to na umu. Sada ćemo slušati drugog panelista e, Nikola Cipra iz Rumunjskog iz Rumunjskog skupština. Hvala. Dame i gospodo, dopustite mi da kažem da je Rumunjska izrazila podršku za e, ured Europskog javnog tužitelja i to je ključna prekretnica na području pravne i e, unutrašnjih poslova u e, EU. To je zaista od velikog značaja za Rumunjsku. E, u listopadu 2013. godine poslalo je 14 parlamenta pismo komisiji e, rekavši da se radi o kršenju načela subsidijarnosti. Rečeno je da iako izražavaju podršku za ured Europskog javnog tužitelja da bi se trebala poboljšati sadašnja struktura. E, Rumunjska se zalaže za prijedlog komisije e, javnog tužitelja i isto tako veću hijerarhijsku strukturu kao i po pitanju kaznenih dijela koje idu protiv koje su prekogranične prirode. Naime, jedan sustav zajedničkog e, uprave ne bi bio dovoljno dobar za tu strukturu. U osnovi e, Rumunska je vlada spremna prihvatiti svaki prijedlog kojim bi se borba protiv korupcije učinile učinkovitijima. E, treba također se boriti mi bismo pozdravili novim mjerama e, za borbu protiv prevare na e, europskoj razini. treba isto tako da osobe koje su optužene za prevaru ili za druga kaznena djela kojem se krše e, interesi Europske unije. Dakle, prema tome se e, mora ponašati na odgovarajući način. Stručnici za ljudska prava rekli su da treba se pojačati postupnovna prava osoba koje će kazneno goniti Europski ured javnog tužitelja. Moram reći da je e, pitanje prihvaćanja dokaza koje dolaze iz druge zemlje, da je to nešto što bi se moglo raditi e, samo na osnovu E, europskog uhidbenog naloga, odnosno u okviru europskog e, ureda i javnog tužitelja. E, tu treba paziti da se ne zapadne u zamku traženja koji je sustav najpovoljniji. Dodao bih još da bi bilo nužno usvojiti odgovarajuće mjere kako bi uredba koja će se donijeti bila kompatibilna s nacionalnim pravnim sustavima. Svi e, zemlje članice e, morale bi e, moći imati predstavnika ko će biti imenovan da bude europski javni tužitelj ili zamjenik europskog javnog tužitelja. Potrebno je također e, razmotriti kako bi trebao izgledati razvoj karijera javnih tužitelja i kao tužitelja. Također, s druge strane, potrebno je razraditi sustav oštete onih koji završe u pritvoru, a da tamo nisu trebali e, doći. treba dobro definirati dakle sve norme. Što se tiče europskog e, suda e, treba vidjeti na koji način se tužitelji mogu, Europski ured Europskog javnog tužitelja može tužiti pred Europskim sudom. Biće važno uvesti odredbe za pokrivanje troškova. Jer treba paziti na to da su nadležnosti u zemljama članicama i su pravosudni sustavi vrlo različiti i nadležnosti javnih tužitelja u pojedinim zemljama za sada različiti, pa treba vidjeti kako će to biti kompatibilno sa e, europskim i javnim tužiteljem. Do sada sve što je napravljeno nije dalo dovoljno dobre rezultate. Hvala. Hvala gospodine Cipionika. E, vrlo ste nam jasno razložili stav E, e, rumunjskog parlamenta u odnosu na prijedlog komisije. Otvaram sada raspravu i molim lijepo da oni koji se jave za riječ ne e, govore predugo, odnosno se drže zadanog vremena. I za početak dajem riječ gospodinu Milu iz Mađarskog parlamenta. Hvala lijepa. Dopustite mi da za početak kažem da je mađarski e, parlament e, se u potpunosti složio da se počinitelji moraju uhititi i da moraju odgovarati za svoja dijela. Potrebno je također naći najučinkovitiji način da se to učini. Mađarski je parlament 1. listopada donio odluku koja se odnosi na kršenje načela subsidijarnosti. Dvije oporbene stranke dio su sporazuma kojim se usvojio prijedlog o mm, Europskom uredu javnog tužitelja. Taj postupak i prioritetni zakonodavni prijedlozi e, to je nešto što moramo vezati za probleme koje, odnosno pitanja koja su zapravo temeljna za svaku zemlju. 14 nacionalnih parlamenta složilo se upravo o tome. Po pitanju subsidijarnosti tu nemamo dovoljno argumenata. A što se tiče pojedinih procedura, bilo bi ih dovoljno uskladiti. Ipak, kada se radi o dodanoj vrijednosti i stvaranju Europskog ureda tužitelja, nemamo dovoljno pojedinosti o tome o samom prijedlogu problema ima i s isključivim pravima. Prijedrog uredbe ukazuje na to da četiri tjedna nakon mišljenja tih parlamenta te usvojena odluka. Dokument od 27. studenog komisije daje nam odgovor. Oni su prihvatili da nije lako odrediti granice subsidijarnosti. Rekli su da određeni elementi ne ulaze u područje primjene načela subsidijarnosti. Smatramo da se to ne može uvijek opravdati. Bilo bi dobro da čujemo mišljenje nacionalnih parlamenta jer potkrepljena mišljenja mogu se sačiniti samo ako se uzmu obzir različita mišljenja. Danas je povjerenica Reding rekla da je jedan od naših prioriteta da se ponovo uspostavi povjerenje govorila je da su u tome odgovorni i nacionalni parlamenti. Samo da komisija može djelovati na tri različita načina e, motivirajući e, dakle prijedloge zadržati e, odnosno izmijeniti prijedloge zadržati originalni tekst ili ga povući. U ovom slučaju komisija želi zadržati prijedlog uredbe takav kakav jest. i na taj način e, bi se zapravo formaliziralo taj ured. Ne mislimo da bismo na taj način povratili povjerenje. E, činjenica jest da u nekim e, dijelovima dokumenta komisije stoji da će uzeti u obzir takva mišljenja prilikom donošenja zakonskih propisa. Međutim, to nisu jamstva sama po sebi. Što se tiče odgovornosti nacionalnih parlamenta, ured Europskog javnog tužitelja je nešto gdje bismo zaista morali iskoristiti mogućnost da se povrati povjerenje. Nadam se da ćemo ovaj tekst usvojiti na način na koji može biti primjenjiv. Hvala lijepa. A sada riječ ima kolega iz Rumunjskog odbora. Da, predsjedniče, dragi kolege, e, Rumunjska skupština se nalazi među nacionalnim parlamentima koji su izrazili motivirano mišljenje o, tome da se stvori Europsko javno tužiteljstvo. U vremenu naš se stav promijenio, ali i dalje mnoga pitanja ostaju. Radi se o potrebi da se postupovni okvir poboljša kako bi buduće europsko tužiteljstvo moglo raditi svoj posao. A e, trebamo ovdje govoriti o materijalnom pravu koje će e, moći e, objasniti zašto i opravdati da postoji takvo i evropsko tužiteljstvo. Ja predsjedavam odborom Rumunskog parlamenta koji se bavi pitanjima pravosuđa. I kada smo čuli prijedlog za organiziranje ureda Europskog javnog tužiteljstva, onda smo prvo se zapitali kako su postupovni elementi osobe koje je predmet istrage. A isto tako što o tome kaže OLAF, Europski ured za borbu protiv korupcije. Kao što smo vidjeli u Strasburu prošlog tjedna, radi se o točkama o kojima se jako puno raspravljalo. To sve treba poboljšati. Nemam ovdje mnogo vremena, zato ću se ograničiti na tri točke koje mi u Rumunskom parlamentu smatramo važnima. Kao što je kolega rekao, moj kolega rekao, moramo iznad svega zajamčiti da je način izbora tužitelja dovoljno pravedan kako bi e, sve zemlje članice imali mogućnost da imaju i tužitelje i zamjenike tužitelja. Drugo, potrebno je eliminirati hijerarhijsku e, odnose između pojedinih europskih tužitelja kako bi se mogle provoditi i njihovih zamjenika, tako bi se mogle e, provoditi unutarnje istrage kako ne bismo doveli u pitanje nezavisnost tužitelja. Treće, treba e, vidjeti e, kako će se nadzirati rad evskih tužitelja, naročito kada se odluči da se prestane s kaznenim gonjom. Hvala. A sada gospodin Kregar iz Hrvatskog parlamenta. Mind the timing, please. Yes, I'm doing that. Veliki je zadatak izgraditi nove europske institucije jer one su ljudsko djelo. Zbog toga potpuno respektiram upornost, odlučnost i snažnu volju koju je pokazala komisija u dosadašnjem djelovanju pa i u ovom predlogu. Međutim, većina zemalja je usvojila formulaciju podrške u formi yes but, da ali, pri čemu se navode vrlo ozbiljne primjedbe. Ja ću početi ovako. U početkom 19. stoljeća vlada je veliki sukob između shvaćanja da je pravo nešto što stvara ljudski razum, kod Napoleon najbolji primjer. A sa druge strane govorili su da pravo stvara život njemački teoretičari. I u tome postoji razlika još i danas. S jedne strane imamo predlog koji je razuman, promišljen, ima dobru namjeru, ali sa druge strane imamo veći broj primjedba koje odražavaju stvarni život i razmišljanje o tome kako će se u konkretnoj situaciji pojedine zemlje takvo rješenje odraziti. Zadatak komisije nije da podlegne institucionalnom optimizmu ili pravnom optimizmu, da imamo još jednu instituciju i da će sve biti dobro nego da sasvim ozbiljno prihvati i primjedbe koje postoje. Hrvatska vlada je inicijativu podržala, ali ukazala na potrebne, ja ću samo dvije napomenuti, na potrebne izmjene. Prva se tiče sistema kolegijalnosti. Ideja čvrste hijerarhijske organizacije zapravo nije realistična. Hierarhija stvara poslušnost, ali ne i efikasnost uvijek. Druga stvar, pitanje je odgovornosti. Kome i kako će odgovarati novo nastalo tijela? Meni je jasno da odgovornost ovdje prije svega će značiti odgovornost građanima. Ali da vidimo, da li će to možda dovesti do toga da se mnoge stvari jednostavno u smislu odgovornosti udalje od nacionalne kompetencije i nacionalnih parlamenata i prepuste drugim tijelima europskim tijelima treće je pitanje zapravo hoćemo li mi ovdje imati specijalizaciju ili nećemo imati hoćemo li imati tužitelje koji se brinu samo o jednom ograničenom i za sad ne sasvim jasno definiranom krugu kriminalnih djela To su ozbiljne primjedbe koje upućuju na potrebe rješenja kolegijalnog modela kakav se predlaže. Druga stvar, samo par riječi. Kod izmjena i propisa ne radi se samo o sadržaju i namjerama, nego i o načinu. Est modus in rebus. Ovdje se nalazimo u situaciji u kojoj je veći broj zemalja dignuo žuti karton ja mislim i podržavam u tome gospođu Zipel da nismo zakasnili s time da još jedanput promislimo i ocijenimo nije li bolje da sa manje izmjena postignemo jedan djelujući sistem u svim članicama Europske unije ili da se zavaravamo time da ćemo odgojem jedanput kroz neograničeni ili nepredvidivi E, raspon vremena taj sistem ipak moći harmonizirati i uvesti na području cijele europe. mislim da je prvo bolje. uostalom u vremenu u kojem se približavamo izborima nije sasvim dobro inzistirati na odlučnosti upornosti i snažnoj volji to će svi govoriti da imaju. ovdje treba malo više fleksibilnosti i razuma. Even de E, gospođa Jakšić iz e, Crnogorskog parlamenta. E, jako je važno da se u ovoj situaciji pravna država bude primjenjena, a da radimo i na samim zakonima u dijelu pravosuđa i državnog odvjetništva. To je izravno vezano e, sa e, situacijama u svakoj zemlji. Potrebna je pravna sigurnost. To je nešto što sve jake institucije moraju omogućiti jer one omogućuju da pravna država bude jaka, a to omogućuje i sustav državnog odvjetništva i pravosuđa. Kada je komisija predstavljala uredbu o e, Europskom uredu javnog tužitelja, u Crnoj Gori se istovremeno to usvajalo u Crnogorskoj skupštini. Danas se ovdje govorilo o načinu izbora Europskog javnog tužitelja, dok smo mi u Crnoj Gori u temeljnoj reformi e, e, usvojili originalno rješenje, a to je da se javni tužitelj bira na osnovu savjeta i to putem transparentne procedure e, tri petine svih zastupnika. E, mi smo sigurni da se naša zemlja ne može gospodarski ojačati kao i naš sustav fiskalne konsolidacije prije e, nego što budemo imali javnog tužitelja koji će se boriti protiv onoga što jest problem u Crnoj Gori, a to je korupcija i financijski kriminal na visokoj razini. Osobno smatram e, da bi se trebalo e, organizirati e, Ured Europskog javnog tužitelja. Ja sam inače i odvjetnica i dugo sam radila kao odvjetnik. Trebalo bi se naći alternativne alternative za pritvor. One bi trebale biti kvalitetne jer pritvor nije nužan. Također mislim da je kod Europskog javnog tužitelja važno obratiti e, pozornost na to koja kaznena dijela mogu biti predmetom Europskog uhidbenog naloga. Mora se također pojačati pravo osoba koje će kazneno goniti europski tužitelj, a treba se vidjeti i kako će imati pravo na obranu. E, važno je da se pozabavi pitanjem e, sudstva i tužiteljstva u europskim zemljama i e, njihovih odnosa i to će biti najveći problem. A ako se ustanovi da je došlo do e, neosnovanog lišavanja sloboda, da se radi na pitanjima pretpostavke nevinosti koju treba razraditi kada se bude ustanovljavao ovaj vrlo važan organ koji bi se trebalo štititi od poreznih obveznika. Hvala sad gospodin Van der Stojer iz e, nizozemskog parlamenta. Van der Stojer, izvolite. Hvala, dame i gospodo, važni zastupnici. Svačam da je ovo bio dugačak dan i ja sam u potpunosti uživao u njemu, posebice zato što sam nedavno imenovan od strane Nizomskog parlamenta kao izvjestitelj za ovu temu, e, dakle temu e, Ureda Europskog javnog tužitelja. Dom zastupnika me imenovao u tom svojstvu zato što imamo mnogo za zadrški u ovakvom obliku prijedloga kao što ga je gospođa Reding predložila. Uskoro ću poslati svima vama mišljenje nizozemskog parlamenta sa razlozima zašto se mi e, supostavljamo ovom e, prijedlogu zbog pitanih veznih uz subsidijarnost, ali isto tako i zbog samog sadržaja. Ja smačam da ovaj drugi dio nije toliko zanimljiv za naš sasnak danas, no moram reći da smo bili jako razočarani reakcijom Europske komisije što se tiče e, pritužbi e, veznih uz subsidijarnost koju je e, u koju su postavili niz parlamenta iz država članica. I stoga sam zapitao danas gospođu uh, Reding kako oni svačaju taj odnos između Europske komisije i nacionalnih parlamenta jer po mom mišljenju e, se čini da je Europska komisija više manje e, odlučila da ne postoji ugovor iz Lisabona i da promjene koje su nastale e, po, uslijed ugovora iz Lisabona što se tiče nacionalnih parlamenta neće uopće imati nikakvog učinka. To je jako razočaralo našu zemlju. Jasno je u potpunosti da se moramo boriti protiv prijevara i da e, se kriminalci moraju e, suditi, da im se moraju svako i suditi, a to prije svega trebaju e, raditi nacionalne vlade same. Samo ako nacionalna vlada odluči da ništa neće poduzeti po tom pitanju, onda neki oblik ureda Europskog javnog tužitelja se može smatrati rješenjem, ali ne na mjesto aktivnosti nacionalnih vlasti. Istodobno mi se ne slažemo sa sugestijom da se Olaf i Eurojust trebaju promijeniti e, na korist e, Ureda Europskog javnog tužitelja i da te dvije institucije dobro obavljaju svoj posao. Moja pitanja upućena govornicima bi bila sljedeća. Na koji način Europski parlament uzima u obzir činjenicu da e, postoji niz parlamenta država članica koji se u tome, isto tako u vezi sa glasovanjem koje će se održati sutra u Europskom parlamentu, a koje se tiče ove teme, gdje se također ne uzima u obzir e, pritužba i isto tako problemi koje nacionalni parlamenti imaju s ovim prijedlogom. Hvala, gospođa Stampoli iz Kručkog parlamenta. Molim vas da budete kratki. Hvala vam, gospodine predsjedavajući ću vrlo kratka. U načelu mi prihvaćamo da je prekogranični kriminal, prije svega koji se tiče povrede finanskih interesa Europske unije, vrlo značan i da je tu potrebna suradnja među državama članicama. No, kazano pravo i kazano gonjenje su nešto što se tiče suverenosti država članica tu su nam potrebna jamstva što se tiče postupovnih prava kako bi se e, mogla prenijeti e, ta, te vrlo važne nadležnosti. I stoga su mnogi prethodni govornici već naznačili da je sve to dosta problematično. Prije svega demokratska kontrola nad tim novim e, institucijama i ograničavanje nadležnosti između Ureda Europskog javnog tužitelja, Eurojusta i Olafa. Mi smo pokazali žuti karton, e, a isto tako i neki drugi nacionalni pamenti, stoga nam se naše primjedbe čine opravdanima. Hvala. Hvala. Vidjeli smo niz prigovora ovdje, vratimo se sada na podi. Molim vas uzimajte u obzir vrijeme. Gospođo Zipel, vi ste prva govornica, izvolite. Hvala, pokušat ću na njemačkom dati odgovore. Svi govornici, sve dame i gospodo, su rekli da su u načelu za uspostavu Europskog ureda javnog tužitelja, ali svi su imali e, dosta različite primjedbe i e, e, sugestije što se tiče ovog konkretnog prijedloga komisije. Čak i ako nećemo sada ući u sve detalje, mogu reći da se u načelu nalazimo u situaciji gdje smo se suočeni sa dva osnovna izazova. Kada god razgovaram sa građanima i građankama o ovim i sličnim mjerama, uvijek na vidjelu izlazi e, kao prvo jedan razlog za, za iritaciju građana. Zašto nam je potreban jedan europski javni tužitelj kada to znači da će sva postupaka e, biti obuhvaćena s time koje proizlaze iz 28. država članica. Koja je dodatna vrijednost Europskog javnog tužitelja e, kada se radi o tome kako se otvara postupak, kako se ostvaraju prava optuženika i tako dalje. Zatim kao drugo imamo različite pravne sustave u državama članicama i svaka naša država članica je dakako uvjerena u to da je njen sustav najbolji mogući i da se uopće ne bi trebao mijenjati. To je jedan od glavnih izazova kod svih mjera gdje se radi o suradnji na području pravosuđa. Meni bi bilo već drago kada bi sve države članice e, se ne, odmak, ne, ne, bi se odmakle od tog glavnog stava, već kada bi rekli svi naši sustavi su dobri, no potrebno je pogledati s druge strane, postoji li u drugim sustavima također nešto što je dobro, što bismo mi možda mogli kopirati, kako bi svaka država članica malo promijenila i prilagodila e, svoj sustav, jer to je neporecivo kod svih mjera, pa i onih koje smo već e, donijeli. Veća harmonizacija bi naravno i pojednostavila suradnju svih dionika kada se radi o kaznenom progonu, te isto tako kada se radi o obrani. Jesu li svim državama članicama je li svima državama članicama potreban e, državni odvjetnik e, što se ovog tiče? To je jednako kao pitanje je li svakoj državoj članici potreban povjerenik. Svi će reći da, to nam je potrebno, ali to nije učinkovito. I zbog toga su nam potrebna rješenja s kojima ćemo zastupati interese sviju, a da ne u potpunosti gušimo učinkovitost. Jer i to je ispravno. Samo takva institucija e, za sebe neće naravno dovesti do toga da od sutra neće biti nikakvih problema ali istodobno moram reći da pitanje brinuli se već države članice o ovome, a tu prije svega govorimo o e, povredi financijskih interesa Europske unije. I još jedna napomena. Takva prijevara je uvijek usmjerena i protiv svih poreznih obveznika Europske unije. I kada pogledamo brojke koje je odbor za proračunsku kontrolu ovaj tjedan objavio, prijevara se odvija već sada, mislim. To je možda iznenađujuće, ali to se doista događa i samo 25% sredstava koje se gube zbog prijevara se uspiju ponovno vratiti. I to je dosta skromna brojka, tu se moramo popraviti i tu nam je naravno potrebna suradnja, a isto tako i vlastiti e, angažman država članica, jer samo pomoću e, europske službe se to naravno neće ostvariti. Pitanje zašto komisija nije predočila novi prijedlog. Tu ću malo špekulirati. Postoje dva moguća odgovora. E, komisija je možda uvjerena da je njen prijedlog najbolji mogući i zbog toga se nada da će ga uspjeti progurati. Ili pak komisija vidi da postoje mnogo e, primjedbi, no u ovom e, dijelu postupka još ne postoji jasan stav niti u Europskom parlamentu, niti među državama članicama o tome kako bi trebao izgledati bolji prijedlog. Zbog toga bi jedan drugi argument e, za, zbog toga što komisija još nije promijenila svoj prijedlog bio taj da možda čekaju kako će se stvari odvijati, a isto tako još ne znamo hoće li svi povjerenici nakon 25. svibnja se doista i vratiti. Stoga mislim da sve ove zamjerke moramo detaljno međusobno raspraviti. Mislim da se nalazimo na dobrom putu kada kažemo da, Načelno nam je taj ured potreban, ali što se tiče načina e, rada i pitanja što treba možda promijeniti u pojedinoj državoj članici, e, izvan ovog prijedloga Ureda Europskog javnog tužitelja, o tome mislim da ćemo još dosta raspravljati i stoga mislim da nećemo na jesen već imati nešto pred nama o čemu ćemo moći odlučiti. Mislim da će to trajati dulje, no meni bi bilo drago kada bi svi dionici bili spremni na to da raspravljaju u višoj harmonizaciji i o stvaranju jasnih pravila. Jer građanima i građankama ne možemo e, objasniti zašto imamo toliko mnogo različitih postupaka. Hvala vam. Sada e, vi, gospodin Nika, izvolite. Ja bih htio objasniti gospođi Zipel zašto je Rumunska iznijela određen broj komentara. Mi dolazimo s područja gdje smo imali dosta tešku situaciju sa e, područjima ljudskih prava, to e, je tako od 1947. pa sve do danas, ako mogu tako reći. Podržao bih stav naših kolega iz Poljske i Nizozemske koji su doista pokazali prstom na srž problema. Mi gledamo na Poljsku na neki način kao uzor e, što se toga tiče. Stoga bih ja iznio nekoliko komentara o e, pravo na obranu, o pravičnom suđenu i o tome da su stranke e, jednake, dakle kako odvjetnici koji se bave obranom, tako i tužitelji, jer kao što su prethodni govornici rekli, mi želimo ono što je najbolje za građane. Točno je da imamo probleme sa upravljanjem e, europskim fondovima, imamo loše upravljanje, zakoni se krše, u određenim slučajima i stoga smatramo da Ured Europskog javnog tužitelja je dobra ideja. Ali što se tiče samih postupaka, tu e, moramo još dosta razmisliti o tome. A e, nacionalna mišljenja parlamenta treba svakako uzeti u obzir. Hvala vam. E, evo, pravovremeno stižemo na završne primjedbe. Ovo je bio dosta dugačak dan. Nije prvi put da konsolidiramo ovu, najbolju, ovu dobru praksu e, međuparlamentarnog dijaloga, dakle uzajomno svačanje i suradnja na ovom području pravosuđa i unutarnjih poslova. To je sada postala vrlo važna tema ne samo za nacionalne parlamente, već i za Europski parlament to zavrijeđuje naš potpuni aranžman, naš eh, potpuno sudjelovanje i vrlo mi je tako što smo otvoreno govorili o svemu onome što nam predstoji u smislu izazova i eh, u smislu kakvo je, je stanje situacija sada, te u smislu prepreka koje moramo savladati ako želimo ostvariti napredak eh, na ovom području za koje smo naravno odgovorni europskim građanima. Sada, nakon ovih niza panela koje smo održali, dopustite mi da pokušam sažeti teme o kojima smo raspravljali. Kao prvo, potpuno je jasno da Europski parlament i nacionalni parlamenti e, da su oni od iznimnog značaja što se tiče naše suradnje kako bismo odredili buduće smjernice na području pravosuđa poslova. Kao drugo, poštivanje temeljnih prava. Tu e, vidimo da svakako postoji potreba da se oblikuje europska pravosudna kultura, da se podijele glavni temeljni elementi, a isto tako smo naglasili e, obuku koja se smatra iznimno važnom e, na tom području. Bolja kontrola i provedba zakonodavstva se također smatra bitnim kao i procjena e, raznih e, europskih e, fondova. Njima valja dobro upravljati kako bi oni što je bolje ostvarivali ciljeve. Zatim isto tako naglasili smo da postoji potreba između zaštite podataka i potrebe da budemo učinkoviti. Dakle, to je ona standardna ravnoteža između e, temeljnih e, prava, privatnosti, a s druge strane sigurnosti. To je ključnog značaja za donošenje zakonodavstva na u Europskoj uniji, ali imamo nove izazove e, zbog, zbog pred kojima stojimo zbog razvoja u tehnologiji u proteklih nekoliko godina. Zatim što se tiče migracije, tu postoje naznake za potrebom za solidarnošću. Trebamo isto tako stvoriti bolje prilike za legalnu migraciju, sada je doista vrijeme za to. Imamo toliko mnogo problema za, sa ilegalnom migracijom zato što ne radimo dovoljno na legalnoj migraciji i na tome bismo trebali dakle raditi. Što se tiče zaštite podataka, trebaju nam dosljedni i visoki standardi. E, to je ono što moramo osigurati kako bismo imali e, jednake uvjete za sve te kako bi svi imali učinkoviti pristup pravosuđa s minimalnim standardima i e, to možemo razraditi u okviru naše suradnje između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Posebno smo naglasili temu postupovnog prava kao i stalni kontinuirani rad prema takozvanom putokazu e, o postupovnim pravima. Na posljedku e, odbor LIBE i Europski parlament iznim, da su od iznimnog značaja vaši doprinosi, da vaša mišljenja treba uzimati u obzir i da, ukoliko je to moguće, e, uključiti u što višoj mjeri u zakonodavstvo koje je još e, u donošenju i s kojim će krenuti e, s kojim će početi raditi novi saziv Europskog parlamenta nakon europskih izbora koje ćemo održati diljem Europske unije 25. svibnja. Hvala vam svima na vašim pitanjima, na vašim izjavama, na komentarima, na dijalogu koji je održan možda jedna zadnja riječ gospodinu Virvi Dakisu koji je bio supredsjedavatelj u ime grčkog predsjedništva e, ovom konferencijom i onda smo završili. Izvolite. Hvala vam na kraju današnje e, konferencije želim zahvaliti na vašem sudjelovanju, na e, vašom doprinosu i isto tako e, na tome što smo mogli nastaviti našu raspravu iz Atene od 17. veljače što smo imali priliku raspraviti o području slobode, pravde i sigurnosti Europske unije. U posljednjih pet godina je štokomski program uveo vrlo važne inicijative. Mi smo nastavili na e, temelju e, privših programa iz e, Den Haga i Tampare i ostvarili smo važan napredak što se tiče daljne integracije Europske unije. Kao što je i kao što su to radili i e, bivša predsjedništva vijeća, mi smo surađivali sa komisijom i sa Europskom parlamentom koji je postao potpunim suzakonodavcom pomodom ugovora iz Lisabona što se tiče e, izrade štokonskog programa. Grčko predsjedništvo sada prestaje u isti tren kada i ovo petogodišnji, kada je ovaj petogodišnji štokomski program i stoga sada imamo nova zakon, nove zakonodavne dokumente koji stoje pred nama, a isto tako i mišljenja nacionalnih parlamenta e, treba e, uzeti u obzir što se tiče budućeg osmišljavanja područja e, slobode, pravde i sigurnosti. Treba izgraditi smjernice koje će zatim usvojiti Europsko vijeće u lipnju važna postignuća smo postigli na, područjima, na području unutarnjih poslova i pravosuđa. Ja bih se htio osvrnuti na sljedeće točke. Što se tiče e, ulaza i boravka građana trećih e, državljana, zatim kaznani e, zakon, zatim isto tako zaštitu novčanica i e, eura od krivotvorenja. Zatim isto tako što se tiče prekograničnog e, utjerivanja zahtjeva. Tako smo izvršili reviziju e, direktive o nadležnosti u građanskim postupcima postigli smo e, dogovor između vijeća i parlamenta i nadamo se da će u travnju Europski parlament i usvojiti ovaj prijedlog. Zatim imamo isto tako nacrt e, o nadzoru pomorskih granica u okviru Frontexa. i to je međunu isto tako e, nešto o čemu smo postigli sporazum, te se isto tako nadamo da će se to usvojiti na plenarnoj sjednici u travnju. To je vrlo važno postignuće Europske unije što se tiče e, boljeg upravljanja nad vanjskim granicama. Također imamo i, e, i propise što se tiče procesuirana za, osobnih podataka od strane nadležnih vlasti što se tiče otkrivanja, progona e, i e, istraživanja e, prijevara te slobodnog kolanja podataka. Grčko predsjedništvo je uspjelo ubrzati pregovore unutar vijeća i doista i ostvariti napredak što se tiče određenih točaka. A što se tiče budućnosti programa, nakon završetka štokonskog programa, nakon današnjeg dana zastupam mišljenje da kao prvo trebamo učinkovitije provoditi postojeće instrumente, te da ove zajedničke izazove moramo rješavati u okviru zajedničke odgovornosti, zajedničkog povjerenja i zajedničke solidarnosti. Također moramo e, uspostaviti ravnotežu između e, zaštite građana s jedne strane, a s druge strane između temeljnih načela i temeljnih prava koji čine kulturni identitet Europe. Područje slobode, pravde i sigurnosti je područje u kojem je Europska unija zabilježila E, velik napredak. A sada još moramo dokazati da pod manje dobrim e, uvjetima nego u prošlosti i kod sve većih e, sumnji da i dalje postoje politička volja da se bolje primjenjuje naše, da se bolje primjenjuje naša zakonodavna načela. Hvala vam gospodine Vižbidakis, hvala svim sudionicima iz nacionalnih parlamenta, svima onima koji su preživjeli skroz do kraja ove, ove dugačke sjednice. Hvala vam na suradnji i vidimo se uskoro.